Kolege, možemo li početi sa sastankom? It's my pleasure to Zadovoljstvo mi je predstaviti vam ministra Sinkijevićisa, ne znam jesam li to dobro izgovorio, koji je ministar eh, Litve za transport eh, koji će nam danas iznijeti program litavskog predsjedavanja za nas, pa vam tako želim dobrodošlicu na naš sastanak. Radujemo se unaprijed suradnji s vama i s vašim predsjedništvom tijekom sljedećih šest mjeseci. Izvolite, imate riječ. Dėkoju Jums, ponia Hvala gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici. Zadovoljstvo je, a i privilegij, bio za mene prihvatiti vaš poziv na ovaj sastanak kako bi vam iznio prioritete litavskog predsjedništva. Mi smo ponosni na ono što je naša zemlja postigla za vrijeme ove 23 godine od kako je nezavisna. Svjesni smo također odgovornosti u ovom e, trenutku preuzimanja predsjedanja vijećem, ali uvjeren sam da smo za tu zadaću spremni i sposobni i da smo sposobni ostvariti konkretne rezultate. Tijekom idućih šest mjeseci Usredotočit ćemo se na konstruktivne razgovore s europskim institucijama i državama članicama kako bismo našli praktična rješenja i ostvarili vrlo konkretne rezultate i dobrobit europskim građanima. Pozdravljam ovu priliku koju sam dobio da pred vas iznesem naše prioritete i da s vama razgovaram o važnim pitanjima i temama kojima će se baviti u sljedećih šest mjeseci vaš odbor. Također mislim da je ovo prilika da uspostavim suradnju e, u području transporta i turizma. Mi u vijeću s vama u parlamentu. Ovo je e, od ključne važnosti za uspjeh europskog projekta općenito. Reći ću vam zašto to mislim. Evropska unija mora i dalje postupati odlučno, bez obzira na izazove i probleme. Mi ćemo se usredotočiti na mjere koje će dati krila gospodarstvu, e, koje će osigurati financijsku stabilnost i poboljšati upravljanje u Uniji općenito. E, također svjestan sam da se bliže i izbori koji su zakazani za svibanj 2014. godine i da se time završava jedan zakonodavni ciklus. I meni je jasno da ćete vi za vrijeme našeg predsjedavanja pokušati zaključiti najveći mogući broj zakonodavnih prijedloga kako bi evropski građani mogli potvrditi vaš mandat ponovo u sljedećim izborima. Lisabonski ugovor parlamentu daje nove ovlasti i prerogative i mi se toj novoj situaciji moramo prilagoditi. I zato sve europske institucije svjesne e, nove stvarnosti moraju moraju se pobrinuti da njihovi postupci i rasprave doprinose sveopćem dobrom funkcioniranju Europske unije. Građani gledaju u nas, oni e, donose svoj sud o našem radu i žele rezultate. Na nama je da ta očekivanja ispunimo. Za vrijeme predsjedavanja Litva će se usredotočiti na ostvarivanje rezultata i mi znamo da će se naš rad ocijeniti na temelju učinkovitosti. Što znači da će suradnja s parlamentom biti u srži svega što budemo radili. I zbog toga smo ja i moji kolege, dok smo se pripremali za ovaj rad, čuli i vaš glas, vaše mišljenje, imali smo prilike uspostaviti kontakte e, konkretno i vidjeti kakva je perspektiva parlamenta u vezi nekih tema koje nas očekuje. Ja također vjerujem da će se naša suradnja tijekom narednih mjeseci produbiti. Želio bih zahvaliti našim prethodnicima, irskom predsjedništvu, gospodin Lio Varadkar i njegova ekipa su stvarno bili odlični kolege i postigli impresivne rezultate i visoko podigli ljestvicu za nas. E, ako sam imao ikakvih e, sumnji u pogledu naših prioriteta, e, Sada sam razuviren zato jer sam se sastao s vama i čuo vaše mišljenje, gospodine e, predsjedniče. Vi i vaši kolege imate i tekako puno iskustva u području transporta u Europskoj uniji. Naš sastanak je bio vrlo koristan, bila je to prilika da čujemo kakve su vaše ideje, e, kakva su vaša eventualna strahovanja i ja se nadam da će e, naši kontakti nastaviti biti u istom, u istom ozračju i jednako uspješni. Prošlog mjeseca gospodin Leo Varadkar je bio ovdje pred vama i rekao kako je jedan od rezultata, jedan od ostvarenja e, za vrijeme njegovog rada bila uredba o smjernicama za trans, evropsku transportnu mrežu i uredba o instrumentu za povezivanje Europe. Vi ste tu odradili ogroman posao i pobrinuli se da ta dva prijedloga stupe na snagu tako brzo. Mi ćemo se usredotočiti za vrijeme našeg mandata u razvoj novih na razvoj novih tehnologija, na infrastrukturnu mrežu koja će poštifati potrebe zaštite okoliša i na zajedničku europsku transportnu mrežu, odnosno područje na sigurnost prometa i vozila i na interoperabilnost između transportnih mreža Evropske unije i trećih zemalja. Da se sada osvrnem na svaku od ovih tema pojedinačno. Nadamo se postići opći pristup u vezi direktive direktive koja se odnosi na infrastrukturu za alternativna goriva kako bi europsko gospodarstvo manje ovisilo o nafti i bilo konkurentnije. Isto tako nadamo se postići zajednički stav i sporazum u vezi uredbe o Europskoj agenciji za globalni sustav satelitske navigacije kojim bi se trebalo osigurati pouzdanost satelitske navigacije i tog sustava u Europi. Četvrti paket za željeznice je također od veliko značaja. E, on bi mogao dati veliki doprinos stvaranju novog zajedničkog prostora u Europi za ovu vrstu transporta. Mi ćemo nastaviti razgovore o tehničkoj strani ovog paketa i nastojat ćemo postići zajednički stav u odnosu na direktivu o željezničkoj sigurnosti. Također nastojimo postići i ostvariti napredak po pitanju uredbe o Europskoj željezničkoj agenciji. Upravo stoga smo organizirali jedan seminar koji se održava večeras sa zajednicom europskih željezničkih poduzeća kako bi vidjeli koje su mogućnosti za transnacionalni prijevoz robe željeznicom. Gospodin Zile je ljubazno prihvatio poziv da dođe na ovaj seminar, a i ja pozivam ovom prilikom i vas da nam se pridružite. Što se tiče paketa o tehničkoj ispravnosti vozila, e, stvari izgledaju dosta dobro i čini se da bismo uskoro mogli postići sporazum i u odnosu na taj paket. E, unaprijed se radujem suradnji s vašim izvjestiteljima za tehničku ispravnost vozila, gospođi Sena gospodinu Kunu i gospođi Savisar Tomast. Vijeće je iznijelo svoj stav u odnosu na ova tri prijedloga, a prošlog tjedna parlament je usvojio i svoj stav. Sporazum o prijedlozima za povremene tehničke preglede vozila, za preglede komercijalnih vozila na cesti i za dokumente potrebne za registraciju vozila. Sve to bit će važan korak dalje ka uspostavi zajedničkih sigurnosnih standarda za europski cestovni promet. Što se zrakoplovstva tiče, nadam se da ćemo postići napredak e, s e, po pitanju prava putnika u zračnom prijevozu, njihovog pristupa informacijama, prava na pomoć e, tijekom putovanja i prava na nadoknadu u slučaju kašnjenja otkazivanja letova. Nadamo se da ćemo zauzeti zajednički stav u vijeću do prosinca. E, a mislim da će se glavni dio posla obaviti za vrijeme grčkog presjedanja. Namjeravamo također početi pregovore s vama u odnosu na uredbu o prijavljivanju incidenata u civilnom zrakoplovstvu i nadamo se dobroj suradnji s gospođom Deverak koja je zadužena za taj e, dosje. Cilj ove uredbe je veća sigurnost zračnog prometa. Ja ću pozvati moje kolege ministre da usvoje odluku u vijeću na zajedničkom na jedinstvenom europskom nebu. Rasprave o tome počet će i uskoro, a naglasak će biti na paket Sky 2+. U Vilnusu ćemo se sastati 16. rujna na jednom neformalnom sastanku s ministrima transporta i Tom prilikom ću razgovarati i projekt Jedinstveno europsko nebo. Gospodin Kalas, koji potpredsjednik komisije, će doći. A isto tako bih pozvao vas, gospodine predsjedavajući, i ostale članove ovog odbora da sudjelujete u ovom e, događaju, u ovom sastanku. Što se tiče pomorskog transporta, nastojat ćemo doći do zajedničke zajedničkog stava u vijeću u pogledu uredbe o višegodišnjem financiranju za Europsku agenciju za pomorsku sigurnost, pogotovo u onom aspektu rada koji se tiče pomorskih platformi za istraživanje naftnih nalazišta. Uz pomoć gospodina Taylora mi bismo mogli postići sporazum u vezi rada ove agencije negdje do 2014. godine. Također imamo namjeru otvoriti pregovore s vama o direktivi koja se tiče pomorske opreme, a čiji je cilj osigurati ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta e, e, pomorske opreme, e, povećati sigurnost na moru i spriječiti zagađenje mora. Nadamo se dobroj suradnji s vašim izvjestiteljem i podpredsjednikom odbora gospodinom Rikeom. Također ćemo nastojati ostvariti napredak u pogledu okvirne uredbe za pristup tržištu lučkih usluga i za financijsku transparentnost e, luka kako bi se poboljšalo upravljanje lukama i omogućio bolji promet robe. Biće važna i također inicijativa Otvorena Europa, čiji je cilj da se poboljšaju veze između europskih transportnih mreža i onih trećih zemalja. Litva će biti domaćin sastanku 9. listopada. E, ministrima za transport iz zemalja istočnog partnerstva. E, to će biti prilika za raspravu o povezanosti europske infrastrukture s infrastrukturom ovih drugih šest susjednih e, zemalja. Rezultati ovog sastanka bit će prezentirani na sastanku na vrhu zemalja istočnog partnerstva koji je zakazan za studeni ove godine u Vilniusu. Još nekoliko riječi o našim prioritetima u području turizma. Moram naglasiti da je za ovo zadužen moj kolega ministar e, gospodarstva, međutim, evo, ja ću sa zadovoljstvom reći nekoliko riječi u njegovo ime. Turizam je svakako vrlo važan dio gospodarstva, bitan pokretač e, i važan za stvaranje radnih mjesta i promicanje poduzetništva. Litva je u ovom pogledu veliki e, napredak i mi ćemo našu pozornost e, usredotočiti na promicanje turizma i na povećanje dotoka priliva turista u Europu. Zajedno sa Europskom komisijom Litva će organizirati 12. Europski turistički forum u Vilniusu 17. i 18. listopada, a naslov ovog foruma je Turizam kao čimbenik gospodarskog rasta, društvene promjene i dobrobiti za građane. E, na forumu će biti govora o mogućnostima za suradnju, o mogućnostima odgovaranja na čitav niz izazova i korištenju prilika koje pruža ovaj sektor, uključujući financijsku pomoć, e, poreska pitanja i tako dalje. E, turističke zajednice iz zemalja Baltičke regije će potpisati etički kodeks turizma u okviru Međunarodne organizacije za turizam Ujedinjenih naroda. Gospodine e, Simpson, mi smo oduševljeni što ste odlučili doći na ovaj e, forum i vaše sudjelovanje će nam biti svakako čast. E, mi ćemo biti ambiciozni sljedećih šest mjeseci. Nadamo se da ćemo surađivati dobro, mi ćemo svakako nastupiti vrlo aktivno i konstruktivno i e, zajedno s vama pokušati naći rješenja i pokušati uspostaviti e, ravnotežu između institucija. Mi znamo kakva je, e, kakva je kakva je povijest naših uspjeha i koliko je važan i neformalni dijalog između vijeća i parlamenta. Mi ćemo uložiti svaki napor da se ovaj odnos održi u naprijedi u svjetlu svih dobrih tradicija i unaprijed se veselimo suradnji s vama. Hvala lijepa. Hvala. E, dakle, osim koordinatora, tu su isto tako gospodin Kun gospođa Senalova i gospođa Savisar Tomast. Fidanza, Benjen. Možda bi bilo lakše pitati tko ne, želi uzeti riječ. Dobro, tu su koordinatori, to uključuje i vas, gospodin Kolček. Dakle, svi ovi koje sam e, sada upravo nabrojao. Tri minute za koordinatore i dvije minute za ostale zastupnike. Gospodin Roš, tri minute. Ja, fin Dank, Herr Hvala gospodine predsjedavajući, predstavništvo vijeća, hvala i vama što ste ovdje došli i pismeno ste nam dali predložak onoga što predlažete. U svakom slučaju želim vam mnogo uspjeha jer dolazite u velo uzbudljivom trenutku, to je za vas prvo predsjedništvo. Utoliko više će biti e, izazov koji je pred vama. Za nas, za Europski parlament, imamo tri najvažnija poglavlja. Kao prvo, što se događa sa provedbom Vijeće ne voli e, često govoriti o tome, zato što je provedba nešto što često kasti. A, na primjer, što se tiče jedinstvenog europskog neba, tu vidimo da sada komisija mora izraditi potpuno novi prijedlog, jer provedba prethodnog prijedloga nije bila e, realizirana na način na koji smo mi to očekivali. I toga u svakom slučaju pozdravljamo ako će se ovaj prijedlog koji je sada pred nama Eh, obrađivati kao prioritet. No, u ime Kluba zastupnika europskih pučana moram reći da nije smisao procedure da sklapamo dogovore sa vijećem, a da zatim kasnije vidimo da zemlje članice ne provode naše prijedloge. Radi se o našoj vjerodostojnosti i to moramo uvijek iznova, nažalost, ponavljati. To nije jedini slučaj. Kada govorimo o četvrtom željezničkom paketu, onda vidimo da i ovdje imamo jedno područje gdje mnogo toga stoji na čekanju, a gdje istovremeno imamo velike nade. Vrlo nam je drago što će se eventualno razgovori sada nastaviti što se tiče interoperabilnosti, to je važna točka, no morate reći, znati da vi kao vijeće, da mi u parlamentu želimo da to ostane paket. Ta tema ima mnogo različitih aspekata, neki su lakše, neki teži, no sve to treba i dalje biti dio jednog paketa. Ono što je nama bitno, što se tiče cestovne sigurnosti, da tu preuzmete sva tri izvješća, dakle sigurnost cestovnog provedba putem e, pojačanih kontrola i na cestama, to je nešto što je građanima vrlo bitno, nadamo se da ćemo tu biti uspješni kao i prava e, putnika, avionskih putnika, to su teme koje su isto tako vrlo bitne, a vrlo manje tehničke. Prepostavljam da nismo jedini klub zastupnika koji imamo sljedeću molbu za vas. Nakon težih rasprava smo uspjeli ostvariti da se tri izvješća završe što se tiče zrakoplovnog paketa i isto tako smo usvojili mandat za pregovore. Radi se o vremenskim rokovima, o buci i radi se isto tako o zemaljskim uslugama. I vrlo bi mi bilo bitno da vijeće ovdje stvarno donese određene napore i da ne odustane od ovog paketa sam zato što bi to moglo biti nešto naporno. Jer mi smo isto tako morali sladati određene prepreke kako bismo došli do zajedničkog rješenja i stoga nam je kako stalo do toga da se taj paket završi, a moj kolega će se osvrnuti još neke druge teme. U svakom slučaju želim vam puno uspjeha, mi stojimo na vašoj strani što se tiče dovršavanja tih dosijeja. Hvala gospodine i za socijaliste. Hvala gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem ministru na uvodnom izlaganju. Kao i moj klub zastupnika želimo vam dobar rad u predstojećim mjesecima. Ovo je prvo predsjedanje vaše zemlje i to znači da ćete imati veliku odgovornost. Litavsko predsjedništvo će zapravo biti posljednje predsjedništvo koje će omogućiti da se zaključe neke tematske cjeline. Primjerice, tu je pitanje izbora e, koje će možda isto tako utjecati u nekoj mjeri na zakonodavni postupak. Sa zanimanjem sam e, slušao vaše izlaganje. Nas također zanimaju neki dijelovi vašeg programa i drago mi je da će se da su se prvi neformalni razgovori već održali. Drago nam je da ste tako brzo počeli raditi i nadamo se da ćemo u sljedećim mjesecima doći do nekakvog dogovora. Možda mi je nešto manje drago zbog e, određenih akata koji se tiču zrakoplovstva. Pritom mislim na zračni promet. Prije više godina smo donijeli to zakonodavstvo u vijeću i parlamentu kako bismo povećali učinkovitost na tržištu. I uistinu želim apelirati na vas da se ostvari nekakav pomak. E, na taj način bi se mogle ostvariti pogodnosti ne samo za proizvođače, nego isto tako i za korisnike i za okoliš. Što se tiče paketa mjera koje se tiču zrakoplovstva, nije mi jasno zašto to nije na programu. Parlament je zauzelo stajalište, isto vrijedi i za vijeće, prema tome mislim da možemo krenuti dalje. Što se tiče paketa željezničkih mjera. Kolega Groš je već spomenuo da smo primili na znanje činjenicu da su ostvareni neki pomaci. To se posebno tiče tehničkih aspekata. Mi ćemo u parlamentu uzeti ovaj paket u cijelosti i nadam se da ćemo imati plodnu raspravu i da ćemo ostvariti pomake i vezano uz ovaj paket. Turizam ne smijemo pocijeniti kao gospodarsku djelatnost. Svi koji su uključeni u tu e, granu tu granu znaju koliko je ona važna e, budući da zapošljava velik broj ljudi. Zastupnica Majsner u ime liberala na tri minute. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala gospodine ministre na predstavljanju vašeg programa, vrlo ste ambiciozni i s pravom ste rekli da je ovo vaše prvo predsjedništvo, to je veliki izazov, možda čak i veći zbog činjenice što dolazite sada na kraju saziva i što ima mnogo zakonodavnih dosjeja. Velik dio toga je pokrenuto tijekom irskog predsjedništva, no i dalje postoje ti veliki dosjeji koji su sada pred vama. Rekli ste su tako alternativna goriva, to je vrlo bitno sada kada imamo transeuropske mreže, kada imamo instrument za povezivanje Europe, dakle kako možemo omogućiti e, transport koji je pogodan za okoliš, rekli ste da ćete se time zabaviti. Ja dolazim iz Njemačke, mi imamo e, obalu na Baltičkom moru, i e, moramo na tom području, na primjer, jako razmisliti o načinu na koji ćemo infrastrukturu urediti. Isto tako, željeznički paket ste spomenuli i o tome se sada raspravlja. E, paket o cestovnom prometu, to su sve važni dosije za Europu. Što se tiče zrakoplovstva, spomenuli ste jedinstveno europsko nebo plus kao i e, smanjenje nesreća. To je sve u redu, ali zakopljeni paket je dovršen. Nije jednostavan dosjet, to nam je svima jasno i vi ne možete donijeti tu odluku sami, naravno, ali mi u svakom slučaju želimo da se nastavi rad na tome, jer jednostavno ne možemo to prihvatiti da će taj dosje pasti u zaborav, ipak je to nešto što treba dopinjeti poboljšanju zajedničkog eh, zakopljenog prostora. A eh, upravo bi tome trebali pridonijeti ovi razni zakonodavni prijedlozi u tom paketu. Što se tiče e, pomorskog prometa, financiranje EMS, to je nešto što mislim možemo dobro razraditi. Što se tiče pomorske oprave, to smo danas usvojili, to je dosta razumljivo. Paket o lučnim uslugama je tek pred nama. A ja imam jedno pitanje. Ja sam izvjestiteljica za upravljanje obalnim područjima. To je skoro gotovo, ovaj tjedan će otići na prijevod. Ja znam da je to jako korisno zato što su Irci mnogo sastanka organizirali na tu temu, možda bi to mogli uključiti u vaš rad, jer vi ste mnogo toga rekli da zastupate stvaranje radnih mjesta i gospodarstva. Upravo je ovo taj pomorski stup sa plavim rastom i to je moguće samo ako imamo i prostorno planiranje. Stoga to bi bila moja zamolba, ja ću se svakako vama obratiti s tim, zato što je to izvješće pri kraju, u svakom slučaju vam želim mnogo uspjeha i dobru suradnju. Hvala u ime zelenih, zastupnik Kramer. Hvala vam gospodine ministre na vašem izlaganju. Ja vam želim sve najbolje u ime mog kluba zastupnika zelenih puno uspjeha u daljem radu. Naravno, za vas je vrlo uzbudljivo da ćete vi i vaša zemlja sada preuzeti predsjedništvo zemlje. Tko si je to mogao zamisliti prije 23 godine? Takva osoba bi bila proglašena ludom. Ali evo tu smo i vrlo mi je drago što imamo današnju raspravu. Samo da naglasim nekoliko stvari. Jedinstveno europsko nebo. Tu se uopće ne radi o pregovorima, tu smo sve dovršili, to je zakonodavstvo. 1. listopada prošle godine je taj program trebao početi vrijediti. Zemlje članice se protive tome, oni krše pravila s kojima su se sami složili. To ne smijemo trpiti, imamo win-win situaciju, treba nam za to manje osoblja, imamo manje emisija ugljikovodika i imamo kraće puteve. To je u svakom slučaju win-win situacija i samo je vijeće ono koje blokira cijeli slučaj. Želim vas podsjetiti da smo mi pravna država u Europi i da se vijeće mora držati svojih propisa. 2004. godine sam započeo sa radom kao zastupnik Europskog parlamenta, a 2003. godine sam išao vlakom iz Berlina u Talin. 60 puta se zaustavio vlak, morao sam 9 puta presjedati, e, preko granice sam mogao prijeći samo pješke, 60 sati sam putovao i zatim sam vidio da je parna lokomotiva prije rata da je njoj trebalo 27 sati. Dakle, da imamo tu parnu lokomotivu ili da je možemo proizvoditi, onda biste bili recimo najbolji transportni političar ovog doba. Mi se zalažemo za Baltičko područje i nakon što sam bio izabran sam htio pokrenuti da se u šest prioritetnih programa unese jedan istočni program i već su bili imenovani izvjestitelji. Naravno, to bi sad trebao biti jedan jedinstven europski prostor. No, moje pitanje vama, ništa se ne poduzima. Što će vaša zemlja, bilo da ste to vi osobno ili neko drugi, hoće li vaša zemlja blokirati taj razvoj? Tu znamo da se tri baltičke zemlje i Poljska moraju složiti oko toga, moraju reći da to žele. Mi u našem odboru ne želimo da se tri baltičke zemlje izuzmu iz toga, jer je to trenutno stanje stvari, i da čak nije moguće e, vlakom putovati iz Litve u Latviju. Dakle, nešto što je bilo moguće u sobetsko doba, danas više nije moguće i stoga bismo rado čuli od vas što vi kažete na to i što vi, dakle, kao, kao zastupnik nacionalnih interesa, a istodobno i kao e, predsjedništvo što imate za reći o tome. Hvala gospodin Zile u ime konzervativaca i reformista. Hvala također želim pozdraviti ministra i želim vam uspješno predsjedništvo. E, to je i ujedno prvo predsjedništvo neke baltičke zemlje. Kao Latvijac želim vam mnogo uspjeha. E, kao prvo želim nešto reći o četvrtom željezničkom paketu. Već ste spomenuli da želite direktivu o sigurnosti koja bi trebala popratiti politički dogovor kao i Europsku željezničku agenciju. Zanima me hoće li biti brži napredak vezano uz Europsku željezničku agenciju i hoćete li gurati obje teme tijekom predsjedništva. E, na taj način bi se možda i tehnički stup mogao dovršiti prije zakonodavnog. Zatim drugo pitanje. E, ovdje uvijek podržavamo kada željeznički sektor omogućuje bolju povezanost među državama članicama. To posebno vrijedi za Baltičke zemlje e, gdje je to bio prioritet. E, sada naravno imamo projekt povezivanje Europe. Ako Postoji novac poreznih obveznika Europske unije u okviru instrumenta povezivanja Europe, e, a riječ je o zemljama koje koriste kohezijske fondove, onda u to treba biti uključena Europska unija treba biti visoka razina uključenosti Europske unije. Zato su se tri baltičke zemlje dogovorile da će osnovati jedno poduzeće e, kako bi taj projekt mogao krenuti dalje. E, ako sam dobro shvatio, vi predlažete nešto drugo, jedan drugi oblik, e, dakle grupe ekonomskog interesa. I e, takve grupe su korisne samo u inicijalnoj fazi projekta. U kasnijoj fazi je bolje imati imati dakle drugi oblik tvrtke. E, mi smo inače imali i e, zajedničke željezničke pothvate i zato njih ne zanima toliko infrastruktura od 40 milimetara. E, ja sam čuo od, od moje zemlje da je njima drago da nisu uključeni u Baltiku. Prema tome pitanje je tko može odraditi ovaj projekt ako ne E, jedno novo dioničko društvo. Prema tome, e, to je naše mišljenje i želimo vam svu sreću u tome. Nadam se da ćete tijekom predsjedništva povesti kada je riječ o ovom pitanju. Hvala. U ime kluba GUE, gospodin Holiček. Hvala što ste me uključili u raspravu. Vi ste uvijek uključeni u raspravu. Ja budu pokračovat česky, omlouvám se eh, těm, kteří si sundali sluchát. Ja ću govoriti na češkom, pa vas lijepo molim da uzmete slušalice. Ministre, imam nekoliko komentara. Na početku izlaganja spomenuli ste razvoj turizma i djelatnosti povezanih sa prometom. Moram priznati da mi nije poznata vaša zemlja kao turističko odredište. Što mislite o riječnom prometu? Ne mislim pritom samo na riječni promet četvrte kategorije, a vezano uz turizam, jer za neke zemlje bi to moglo biti zanimljivo u smislu projekata koji se tiču riječnih plovnih puteva i turizma. Imam još jedno pitanje koje se tiče pomorskog prometa. Hoće li biti e, nekih inicijativa e, koje se tiču naftnih platformi na moru ili pak e, plinskih platformi? Mislim da je to vrlo bitno iz perspektive onečišćenja okoliša. I zatim pitanje vezano uz paket mjera o zračnom prometu. Mislim da smo već došli do kraja tog dijela posla, međutim e, što se tiče zemaljskih usluga e, tu je situacija u redu, međutim kod buke iz zračnih luka to nam još uvijek predstavlja određene poteškoće. Isto tako imam i nekoliko komentara vezano uz cestovni promet. E, govorimo o koridorima TNT i o instrumentu povezivanje Europe, međutim ponekad zaboravljamo e, vozače i obuku vozača. Zanima me, budući da je to bitno iz perspektive cestovne sigurnosti, imate li e, nekakav projekt koji bi išao u pravcu obuke vozača raznih kategorija? I zatim zanima me još 112, ECO i četvrti paket željezničkih mjera. Evo, rado ću čuti vaša pitanja. Želim vam mnogo uspjeha u radu. Hvala. Dobro, sada prelazimo na ostale zastupnike. Gospodin Bak ima riječ na dvije minute. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine ministre, predsjednik vijeća. I ja želim vam zaželjeti mnogo uspjeha za ovaj ambiciozni program koji ste si zadali, na ovim ambicioznim ciljevima. Govorili ste o povjerenju i o suradnji s parlamentom. To je stvarno hvale pristup. A samo ću se kratko osvrnuti na dvije, tri točke. Već smo govorili o željezničkom paketu. Ovdje vas želim priupitati hoćete li pokušati spojiti ove dosije u paket ili želite dalje nastaviti istim putem i raditi prije svega na tehničkim dosijejima. Ja sam izvestila u što se tiče socijalnih prava u odboru za socijalna pitanja, i mislim da moramo imati zajedničko mišljenje što se toga tiče i da su socijalni uvjeti vrlo e, jako povezani sa uredbom o uslugama javne službe. I stoga bi bilo jako bitno da i vi to vidite tako. Kao izvjestitelj o e, pravima avionskih putnika mi je vrlo drago što ste to stavili na vaš popis prioriteta, te vas želim upitati možete li mi već Znam da ste održali neke sastanke, pa bih htio znati možete li možda već naznačiti neke smjernice što se tiče toga u kojem ćete duhu tu raditi. I spomenuli ste isto tako i interop interoperabilnost između različitih načina prijevoza, to ste samo kratko dotakli, no zanima me imate li tu neke jasne ideje, jasne točke koje već možete naznačiti, jer mislim da je to isto tako vrlo važna tema u skoroj budućnosti. Hvala vam. Hvala. Zastupnica Savisan na dvije minute. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala ministre na uvodnom izlaganju i mnogo sreće u daljem radu. Uistinu mislim da su naše tri baltičke zemlje kao sestre i da su zato imale uspjeha u posljednjih 20 godina. Neću ponavljati što, ono što su koordinatori već rekli, pa ću odmah prijeći na ono što želim reći. Ja sam bih htjela čuti dvije riječi u vašem uvodnom izlaganju. Naime, u ovom domu već četiri godine o tome razgovaramo. To je naravno Rail Baltika. Nije riječ o projektu koji obuhvaća samo Baltičke zemlje. To je sastavni dio jednog od prometnih koridora e, koji se proteže kroz čitavu Europu. To je Baltičko-Jadranski koridor kao što znate, prije tri mjeseca su se predsjednici vlada triju zemalja sastali i donijeli odluku da osnuju dioničko društvo. Ta tvrtka je vlasnik nad projektom Rail Baltica. Međutim, e, sada se ispostavilo da litavska vlada, a i vi osobno, kočite projekt. Na taj način je dovedeno u pitanje financiranje projekta tijekom sljedećeg višegodišnjeg financijskog razdoblja. Zašto se tome protivite i e, što bi bilo potrebno da se digne kočnica? Hvala. Sljedeća govornica. E, Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi ministre. Dopustite mi da vam zaželim dobrodošlicu na našem odboru. Kao što je već rečeno, ja sam izvjestiteljica o jednom dijelu paketa koji se odnosi na tehničku ispravnost vozila. Dakle, to su tehnički pregledi vozila uz cestu. Već je rečeno da je danas održan neformalni sastanak sa ostalim izvjestiteljima i zato pozdravljam aktivni pristup litavskog predsjedništva. Ujedno se radujem i tjesnoj suradnji i daljnjem radu. Nadam se da ćemo moći postići dogovor tijekom sljedećih šest mjeseci. No, najvažnije je reći da nam je bitna prometna sigurnost kao i zaštita okoliša te osnivanje jedinstvenog prometnog područja, a to bi trebao biti krajnji ishod spomenutog zakonodavstva. Imam još jedno nešto drugačije pitanje koje se odnosi cestovne sigurnosti. Prošli tjedan na plenarnoj sjednici Europski parlament donio je rezoluciju o strategiji za smanjenje broja teških nesreća na europskim cestama. Jedan dio e, koji bi mogao doprinijeti tom cilju je sustav i call Dakle, to je jedna od mjera. Da li se možemo nadati donošenju te mjere na svim europskim cestama od 2015. Hvala. Hvala gospodin Kun. Hvala gospodine ministre i čestitam vam na prvom predsjedništvu. Mislim da su i male zemlje članice od velike važnosti kod sklapanja sporazuma o teškim temama, bilo da se radi o željezničkom paketu, paketu o tehničkoj ispravnosti koje nije toliko složeno ili o zrakoplovnom paketu. I stoga zahvaljujem gospodinu e, Kauzikausu. Vodili smo prvu raspravu o željezničkom paketu i, i, o, i o paketu o tehničkoj ispravnosti. Doveli smo do dobrih rješenja, prije svega što se tiče registracije, kontrola na cesti. A Litva nije samo zemlja željeznica, nego i zemlja pomoraca. I pozdravljam da ste spomenuli temu sigurnosti na brodovima, opreme, pomorske, sigurnost života e, i međunarodnu organizaciju za rad na moru i da tu imamo dakle, jasna stajališta, ali isto tako što se tiče Galilea, sustava za satelitsku navigaciju koje bi sada trebalo biti konkretno primijenjeno, a to se tiče prije svega brodske sigurnosti, ako vidimo Baltičko more, ako vidimo da imamo velik broj brodova koji se tu kreću, onda je od iznimne važnosti da imamo ovaj sustav za satelitsku navigaciju koji će poboljšati taj prijevoz. E, Litva je jedna tradicionalna zemlja što se tiče raznih ruta za trajekte, postoje i partnerstva sa njemačkim otocima, na primjer Rügen i jedna dobra suradnja i ja se veselim isto tako suradnji s vama. Hvala. Hvala, gospodin Uđijas na dvije minute. Grazie, prezidente, benvenuto, Hvala, gospodine predsjedavajući i želim dobrodošlicu ministru i sretno u daljem radu. Ja vam to iskreno kažem jer vam zapravo ne zavidim, ne bih vam htio biti u koži. Svatko drugi bi drhta od straha na vašem mjestu. Imate velik broj tema, malo vremena, puno tematskih cjelina koje treba zaključiti. ja sam uvjeren da vam neće dodati još spisova, ali htio bih podsjetiti na neke teme koje su kolege već istaknuli. Kao prvo, paket mjera u zračnom prometu. Na tome smo radili na ovom odboru i na plenarnoj sjednici. To je zaokruženo. Naime, e, ako je istina da rotirajuće predsjedništvo želi zadržati manji broj tema koje može privesti kraju, Isto tako vrijedi da e, treba kontinuirano raditi na onim temama koje su već započete ranije, dakle koje su pri kraju. Moje pitanje je sljedeće. E, imate li vi namjeru, ako ne zaokružiti određene teme, staviti na program dovršavanje rada na paketu mjera o e, zračnim lukama? Što se tiče turizma, već godinama jednoglasno govorimo da turizam može dovesti do gospodarskog razvoja u svim državama članicama i to je ono što državama treba kako bi uspješno izišli iz ekonomske krize e, koja naravno e, i kako se nadvila nad svim našim zemljama. Ovo je zapravo apel upućen vama. Molim vas da e, usmjerite svoju pozornost na turizam. Hvala, gospodin Fidanza na dvije minute. Hvala, gospodine predsjedavajući. Dobrodošli ministre i sretno. Htio bih e, se dotaknuti nekoliko tema. E, kao prvo neke teme na kojima treba nastaviti s radom. Paket mjera koje se tiču zrakoplovstva. Rekli smo da ove tri uredbe treba sagledati kao paket mjera. Znamo da su dvije manje problematične od treće, međutim treba nastaviti e, s radom i e, ostvariti napredak. E, prema tome ja se nadovezujem na apel koji su kolege već uputili da se ne zapostavi paket mjera o zračnom prometu. Mislim da je pozitivno što ste među prioritete stavili isto tako i razvoj infrastrukture za promet i za alternativne, e, alternativno napajanje. Mislim da je to nešto što je uistinu neophodno, barem iz perspektive vijeća, jer države članice brinu ciljevi koje trebaju postići, e, pa čak i rokovi e, vezano uz nove zahtjeve osim toga ih brine da što će biti sa novcem s obzirom na krizu. Tu su i ujednačeni standardi koji se tiču ponovnog napajanja u slučaju praznih kontejnera kod alternativnih goriva. E, ova inicijativa u Vilniusu u listopadu je svakako nešto što treba pozdraviti. Međutim, nije dovoljno izmijeniti dobre namjere među dužnosnicima. Nadajmo se da ćemo dobiti i nešto konkretno iz toga. Gospodin Benjina, na dvije minute. Hvala. E, dobrodošli ministre na naš odbor. Ja pozdravljam vaše uvodne komentare i nadam se da ćete nositi sa ovim izazovima na načine koje smo se mi nosili sa izazovima koji proizlaze iz četvrtog željezničkog paketa ovdje u parlamentu. Želim naglasiti važnost tog paketa u kontekstu unutarnjeg tržišta i želim vam pružiti uvjerenja da mi ovdje, a ja govorim e, kao izvjestitelj u sjeni za tehničke aspekte paketa, radimo sve što možemo kako ne bismo kasnili za drugima. E, mi radimo sa svi, dakle unutar klubova zastupnika, da bismo došli do rješenja koje će biti zadovoljavajuće za sve. E, od vas očekujemo e, da ne dopustite vijeću da e, dođe do kašnjenja. Mi shvaćamo različiti sustav u baltičkim zemljama i mi u Ujedinjenom kraljevstvu imamo drugačiji sustav, ali bitno je da neovisno o tome ne dopustimo da stvar zapne. I to ne samo u tehničkom smislu, nego i u smislu pristupa tržištu. Ako dopustimo da e, se ovaj napredak počne odvijeti na dva kolosijeka, onda ćemo doći do sporazuma o tehničkim aspektima, ali nećemo moći imati vlakove koji prelaze granice zbog zatvorenih tržišta. Ovo je paket mjera i tako mu treba pristupiti. Ostali su spomenuli e, jedinstveno europsko nebo i činjenicu da i tu kasnimo u smislu provedbe. E, mislim da ćemo uistinu svi imati koristi od dovršavanja projekta jedinstvenog europskog neba. Dakle, tu treba pogurati spis. Što se tiče turizma, e, bilo da je riječ o turizmu koji se temelji na kulturnoj baštini ili nečemu drugomu, smatram da uistinu možemo biti konkurentni u odnosu na Indiju i Kinu na svjetskoj sceni. Dakle, turisti koji budu dolazili u Europu, mislim da će imati koristi od toga da predstavimo Europu kao jedinstveni brend. E, gospodin Kumaca na dvije minute. Ja ću govoriti vrlo kratko ministre. Hvala vam što ste došli održati izlaganje o prioritetima iz vašeg programa rada u pojedinim e, resorima, posebno u prometu, o kojoj je tako važnog značaja za europsko gospodarstvo. Ja bih se htio usredotočiti na jedno konkretno pitanje. Prije tjedan dana komisija je predstavila novi paket mjera koji se tiče europske lučke e, politike. Dakle, to je vrlo bitno područje za gospodarski rast, zapošljavanje i povećanje konkurentnosti europskog gospodarstva. Ovakvi pokušaji e, već su i ranije postojali i siguran sam da vam je to poznato kao i meni. Međutim, nažalost, e, takve inicijative do sada nisu urodile plodom. Sada e, vidimo da ponovno dolazi do nekakvih pokušaja, pa me zanima možete li nam reći kako vi gledate na danji nastavak rada vezano uz ovaj prijedlog komisije. Dakle, što mislite e, što će iz toga izići u sljedećih šest mjeseci koji će biti od ključnog značaja? Hvala. Ministre, ja vam isto tako želim sve najbolje u daljem radu u svojstvu predsjedništva Europske unije. I kao što ste čuli od zastupnika ponavljaju se neke teme, tu je četvrti paket mjera o željeznici i isto tako se zapravo stalno proteže e, želja da se dovrši taj paket mjera do kraja e, saziva ovog parlamenta. Zatim tu je Baltica Rail i postoje određeni određena zabrinutost zbog vašeg nacionalnog odnosa prema tom projektu. E, pa isto tako nas zanima što će tu biti i tu je paket mjera u zračnom prometu. Svima nam je poznato da je tu problem Ujedinjenog kraljevstva i Španjolske vezano uz zračnoj luci na Gibraltaru, ali ono što želimo reći jest, dobro, ostavite sada Gibraltar na strani i idemo dalje. I mislim da će oni koji primaju veću plaću od vas i mene riješiti pitanje Gibraltara, e, dakle to sporno pitanje između Velike Britanije i Španjolske. Ne možemo dopustiti da Gibraltar koči čitav paket mjera o zračnom, o zračnom e, prometu. Izvolite ministre, možete sada odgovoriti na pitanja zastupnika. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, članovi odbora, Drago mi je što sam imao prilike čuti vaše komentare i zanimanje i više od deset članova odbora je htjela ovdje iznijeti svoja zapažanja i komentare što pokazuje da ne samo osim što ste kvalificirani, već ste i voljni eh, mijenjati i donositi zakonodavne akte i provoditi ih. E, dok sjedim ovako pred vama doista osjećam odgovornost jer e, ovo je ipak prvi put da mi predsjedavamo vijećem. Međutim, istovremeno osjećam i da su svi ovi izazovi prilika. Tako da sam sve skupa gledano pozitivan, e, jer vidim da ste vi zainteresirani za suradnju i zato sam uvjeren da će litavsko predsjedavanje biti uspješno. Biće mi teško odgovoriti na sva pitanja koja ste iznijeli jer nemamo dovoljno vremena, pa ću se ograničiti na sljedeće. Tijekom našeg predsjedavanja Najveći prioritet ima interes Evropske unije u cijelini, a ne interesi pojedinih država. Hvala vam lijepa na vašoj dobroj volji koju ste ovom prilikom iskazali. E, meni je jasno da ćemo imati bogat program, ali ne tako puno vremena jer zapravo nećemo imati šest, već četiri i po mjeseca zbog godišnjih odmora, kako ljetnih, tako i zimskih. Ja znam da biste vi u naš program uključili još neke stvari, ali činjenica jest da taj program ne možemo više širiti nemamo dovoljno vremena, a nemamo ni dovoljno sredstava. Svi znate da nije lako naći rješenja za sve ove probleme. Spomenuli ste četvrti željeznički paket. Ovo je složena tema, ovo je vrlo široka tema. Ona se sastoji od nekoliko pravnih akata i Litva nije planirala analizirati tehnički aspekt ovog paketa. Oprostite, ispravka prevoditelja. Spremni smo analizirati tehnički aspekt ovih dosjeja. Naravno, oni se vežu i za druge aspekte i ne može ih se gledati izolirano. Čuo sam neke kritike u odnosu na projekt Rail Baltica. Što me naravno brine, ali sam siguran da bi trebalo moći znati kakva je budućnost ovog projekta. Meni je jasno e, da je to posebno u interesu gospodinu Michaelu Krameru. U moje zemlji E, projekt Rail Baltica je zapravo dva projekta. U odnosu na jedan od tih projekata ostvaren je napredak. 2015. godine ćemo tako imati željeznicu koja će povezati tu konas. I ja se nadam da će vaš put idući, iduće prilike biti daleko lakši i bez problema. No, postoji tu i projekt e, Rail Baltica broj 2, e, za koje se vezuju i neke druge zemlje, ne samo baltičke zemlje. Ukoliko se ovaj projekt ne realizira, baltičke zemlje ostaće u izolaciji i neće moći izvući koristi od cjelokupnog sustava. Naravno, važno je poštivati načelo solidarnosti i druga važna načela kao što je načelo zajedničkog transportnog koridora. Ja sam optimist, mi smo spremni provesti u dijelo projekt Rail Baltica, e, raspravljamo, razgovaramo s našim partnerima, e, nastojimo naći rješenja koje se tiču učinkovitije provedbe, kao i okvirni, pravni okvir koji je za to potreban. Vjerojatno ćemo surađivati u vezi s ovim projektom i sa Estonijom, Poljskom i Finskom, a i drugim zemljama, jer ga želimo provesti blagovremeno. A naravno, gledat ćemo i kako se troše sredstva. U svakom slučaju uvjeravam vas da je provedba ovog projekta nama u planu. Mi smo s tim u vezi organizirali i jedan susret gdje će doći brojni relevantni dužnosnici iz Europske unije. Nekoliko još komentara u odnosu na što je sretije, bet e- Paket zakona koji se tiče zračnih luka. Spomenuli ste Ujedinjeno kraljevstvo i Španjolsku. I u tom pogledu nastaćemo ćemo postići zajednički pristup. Ja se ispričavam što nemam vremena odgovoriti na sva pitanja koja ste postavili vremena. Nema puno. Nadam se da će naša suradnja biti uspješna i hvala vam još jednom na dobrim željama. Hvala, i vama gospodine ministre. Mi se također veselimo na našoj budućoj suradnji i suradnji s vašim kolegama iz Ministarstva za transport. Parlament je uvijek spreman raditi s predsjedništvom. Ja uvijek kažem svima koji predsjedaju da su naša vrata uvijek otvorena, da su moja vrata otvorena, da sam ja uvijek na raspolaganju, a to se odnosi i na druge e, kolege. I već e, sada znam da ćete nam u siječnju doći ovdje i govoriti o uspjesima koje ste ostvarili za vrijeme vašeg predsjedanja. Hvala što ste došli gospodine e, ministre. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala vama uvaženi zastupnici. Okay, guys, can we move on? U redu, dragi kolege, možemo li nastaviti? Oni koji žele napustiti sastanak, molim vas da to sada učine. The next Sljedeća točka na dnevnom redu je program Marco Polo, rezultati i perspektive, te prezentacija Europske komisije o programu Marco Polo. Je li gospodin Karamicos tu? je. Izvolite, predajem vam riječ. We are there. Okay. Uh, thank you, Mr. Chairman. Thank you, the members of the committee. Uvaženi članovi odbora, nadam se da svi imaju papirnatu verziju prezentacije. A ako ne, nažalost, na ekranu se ne vidi mnogo, unatoč tome što nosim naočale, no Pokušat ću dakle isprobati radi ali sustav radi, ali nažalost se ne vidi mnogo. Ispričavam se. Proći ću brzo kroz moju prezentaciju u okviru 15 minuta, tako da imamo dovoljno vremena za pitanja. Kao pozadinu moram reći da smo morali izraditi priopćenje, to nam je bila obveza, to zahtjeva članak 14 uredbe o, o programu Marko Polo. Priopćenje smo objavili 14. svibnja 2013. godine i pokušali smo se usredotočiti na rezultate koje je pokazao program, te isto tako jedan drugi dio je prognoza nakon 2013. godine o kojem ja mislim već odbor e, malo raspravljao kada ste raspravljali o e, novom okviru za TNT i za instrument za povezivanje Europe. Također je postao jedan radni dokument za osoblje koji je popratio priopćenje sa mnogo statističkih podataka i koji se odnose na neke specifične teme koje se spominju u članku 14 uredbe Marko Polo. Dakle, posljedice uredbe Marko Polo, eh, iskustva izvršne agencije za konkurentnost i inovacije i eh, prijenos eh, podataka na tu agenciju i tako dalje. Jedan dio želim naglasiti, a to je izniman dizajn programa Marko Polo. Tu smo imali modalni pomak kao glavni pokazatelj performansa, a također imamo i rizično financiranje e, i program koji je orijentiran na biznis. Tako da možemo vidjeti što je sve program ostvario, a najbitnija karakteristika je odgovornost programa sa velikom transparentnošću što se tiče inputa i outputa. Ono što je jedinstveno za sve programe zajednice jest da se isplade temelje na postignućima što se tiče modalnog pomaka, dakle na pravim, stvarnim modalnim pomacima koji zatim pokreću isplatu to znači da je to učinkovito dodeljivanje novaca poreznih obveznika. Kada pogledamo malo usporedbu između Marko Polo 1 i Marko Polo 2, prvi program je trajao četiri godine, između 2003. i 2006. godine, imao je proračun od 102 milijuna eura i svi ugovori su dovršeni do današnjeg dana. Drugi program e, se tiče godina 2007. 2013. Još uvijek ima nekih natječaja i nekih ugovora koji su važeći a sveukupno imamo 198 projekata koji su financirani između 2003. i 2012. godine i 55 ih je već završeno pod Marko Polo 1, te ih 143 ima za sad pod Marko Polo 2, od kojih su neki već završeni. Ono što je važno ovdje zabilježiti je da smo podržali više od 700 europskih poduzeća. E, većina e, projekata je ovdje prikazana raspodjela koji se tiču potpisanih ugovora između 2003. i 2012. godine. Ako sada krenemo malo više na rezultate modalnog pomaka Marko Polo 1 programa, gdje imamo već krajne rezultate koji su dostupni, uspjeli smo pomaknuti i izmjeriti 22, 22 milijardi tona kilometra sa europskih cesta. Ako se želimo predočiti koliko to iznosi, onda je to više od milijun tisuća putovanja putem kamiona koji su izbjegnuti na udaljenosti između Belena i Pariza. I isto tako to odgovara prosječnom teretu od 18 tona. Tako da imate malo ideju o tome što smo postigli sa iskorištenim sredstvima. No još jednom ću se vratiti na novac koji je utrošen jer nismo e, još objasnili kako smo iskoristili sam novac. Ako pogledam sada program Marko Polo 2, nemamo još konačne rezultate. Imamo projekte koji će se nastaviti do 2019. 2020. godine. Trenutno smo ostvarili modalni pomak od 20 milijardi tona kilometara, no ima projekta koji su još u tijeku. Projekti koji su ugovoreni na prvih pet godina će vjerojatno e, imati učinak od 42 milijardi tona kilometra koji će biti izbjegnuti putem cestovnog prometa. Kako biste si to predložili? Radi se o dvostruko većem iznosu nego u prethodnom primjeru. Radi se o 2 milijuna 330 tisuća putovanja putem e, kamiona na udaljenosti između Varšave i Bukarešta. A još će biti i drugih projekata sa ugovorima koje ćemo realizirati tijekom natječaja objavljenih 2012. i 2013. godine i imat ćemo jednu procjenu za sveukupni rezultat od 61 milijardi tona kilometara. Ako pogledamo e, koristi za okološ e, programa Marko Pola 1, već sam rekao da smo imali modalni pomak od 22 milijarde tona kilometara, isplate projekata sa ciljem za modalni pomak je 32,6 milijuna od ukupnih 41,8 milijuna koje smo iskoristili pod eh, Marko Polo 1. Dakle, imali smo 102, a iskoristili smo 41. Prema jednom kalkulatoru koje je izradila Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije za izračun vanjskih troškova vanjski troškovi se procjenjuju u smislu koristi na okoliš i iznose 432 milijuna eura. Još e, očekujemo neke koristi od programa 2. Stoga imamo povratak na investicije što se tiče Marko Pola 1 i koristi na okoliš, takav da za 1 euro uložen dobijemo povrat na investiciju 13 eura. To su dakle projekti sa ciljem modalnog pomaka. Vratit ću se sada malo o učinkovit, na učinkovitost i korištenje proračuna. Kao što sam rekao, niže su bile razine nego što smo to očekivali. Obično se to pokazuje kao što svi znaju da su intermodalna rješenja dosta složena i da je mnogo teže realizirati projekte. Postojali su problemi sa interoperabilnošću i sa načinima koje možemo povezati različite vrste prijevoza kako bismo dobili bolji prijevoz. I na kraju krajeva nakon 2007. 2008. godine smo imali i obrnute učinke financijske krize gdje se ljudi nisu htjeli izlagati rizicima pa su se više držali cestama poznatih načina prijevoza i nisu htjeli ući u e, rizike za projekte gdje možda nije bilo već ni unaprijed dovoljno sredstava. No ono što je bitno, to je krajnji rezultat, to znači da nismo bacali novac kroz prozor, isplatili smo samo 402 milijuna od 102 milijuna koje smo imali na raspolaganju. Ostvarili smo 46% ciljeva modalnog pomaka, dakle to je više nego što smo imali postavljeno izvano kao cilj i imali smo milijuna, 60 milijuna ispričavam se koji su vraćeni u opći proračun Europske unije, a u Marko Polo 2 imamo 85 milijuna euro koji su isplaćeni do sada. Drugi važni rezultati, mislim da je bitno neke naglasiti, kao prvo održivost. Vidjeli smo da mnogi projekti i nakon dovršetka sporazuma o bespovratnim sredstvima nastavljaju E, sa primjenjom i vidjeli smo i u sklopu e, e, izvršne agencije za konkurentnost i inovacije da imamo postignuća vezano s moralni pomak koji su zapravo i veća nego što smo izvorno očekivali. Također imamo operativno upravljanje koje je dosta poboljšano i koje je dodalo još jednu dodatnu vrijednost. Što se tiče učinkovitosti, postupci su dosta složeni i možemo reći da se moramo držati financijskih pravila i zdravog financijskog upravljanja, no mala i srednja poduzeća su kad kad smatrali da je sve to presloženo i zato se nisu uvijek usudili potrošiti baš novac koji su se odredili. Ono što smo predložili u programu Marko Polo 2, ali su zakonodavci su to odbili, jest da ne možemo financirati dodatnu pomaću infrastrukturu, dakle male infrastrukture, nešto poput e, dodatnih sadnjih kilometara na određenim cestama. To nismo mogli napraviti, to bi mogla biti potencijalno jedna velika korist e, da se iskoristi više sredstava i mislim da ćemo to sada ispraviti u novom financijskom okviru sa uslugama od prijevozu tereta koji se spomenu u članku 98. Što se tiče otočnih zemalja članica, oni teško koriste ove instrumente. Postoje su neki prigovori o programu o nepravednoj konkurenciji, no moram iskreno reći da unatoč činjenice da smo provodili određene istrage, da nemamo za sada dokaza o e, nepravilnom tržišnom nadmetanju. Sada neke perspektive za budućnost, više manje smo to već raspravili u okviru e, zakonodavstva o TNT-u imamo zapravo jedan novi pristup da se primjenjuju sredstava iz Marko Pola 2, da, je, da su uložena sredstva i programi dio i programa TNT i, e, i instrumenta za povezivanje Europe prema članku 38 zakonodavnog akta o TNT-u. Isto tako imamo e, druge projekte, razvoj popratne infrastrukture, to je nešto smo sada uključili, to je novost, te olakšanje intermodalnih načina prijevoza, uključujući potrebu za protokom informacija i e, raznim informatičkim sustavima koje treba uspostaviti. Također smo se okrenuli prema novim inovacijama, na primjer kako možemo poboljšati učinkovito što se tiče ugljika, e, vučne snage automobila ne znači da sve moramo pomaknuti na druge načine prijevoza, postoje određene inovacije, nove tehnologije koje mogu isto tako biti dio programa koje možemo poduprijeti. Također trebamo vidjeti kako ćemo e, dalje nastaviti doprinijeti gospodarstvu i za sada nismo u stanju definirati kako e, će biti nastavak programa u budućnosti što se tiče prijevoza tereta. Napravit ćemo eksante analizu da vidimo kako će se novi članak e, iz TNT-a članak 38 primjenjivati, no imamo pozitivna i negativna iskustva tijekom programa do sada i mislim da ćemo na temelju njih moći odrediti nešto korisno i za sljedeće godine tu ću se zadržati. Gospodine predsjedavajući, to je duže nego što sam predvidio. Pretpostavljam da ste već dobili i pozadinske dokumente i ovaj radni dokument i spremni smo odgovarati na sva pitanja postavljena od strane kolega. Hvala. Hvala. Gospodin Groš, gospodin Majsner, Kramer, Dravi, Količek i Rike. Dobro, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala vam na ovom izvješću. Imam samo neke primjedbe, to jest pitanja. Primjedbe su da je program Marko Polo za nas vrlo zanimljiv i važan instrument zato što ispunjava očekivanja o boljem, boljem modalnoj raspodjeli između načina prijevoza. Moje pitanje je što vi činite kako biste složenost koja se u prvoj fazi ispostavila e, što se tiče ispunjavanja dosija uklonila. Ako imamo 102 milijuna e, eura, a iskoristimo samo 40 i nešto, na ovakvom području onda stvarno mislim da moramo promijeniti metodu jer ne može se nastaviti takva situacija da poduzeća imaju dobre projekte, a da sve onda propadne zbog složenosti ispunjavanja dosija. Dakle, jedan koje ste kriterije promijenili i kako izgleda e, stvar sa kofinanciranjem. Treće pitanje, postoje li i jedno praćenje u e, dosjejima o postojećim strukturama ili o drugim strukturama, to bi bio važan aspekt za mene ako želimo reći da ono što Europa donese da je presloženo da bi se primijenilo. Gospodin El Hvala gospodine predsjedavajući. Nastavno na ono što je rekao kolega, možemo li dobiti više informacija o zemljopisnoj raspodijeljenosti projekta? Da li postoje neke države članice gdje se ovaj program koristi više nego u drugima. Isto tako, imate li dojam da su poduzeća svjesna mogućnosti koje se nude temeljem programa Marco Polo? Jesu li mogućnosti poznate svim tvrtkama u Europi? Da li znaju da mogu koristiti te resurse? I još jedno pitanje koje se tiče daljnjeg rada. Shvaćam da ćemo na ovaj ili onaj način imati taj program, ali nije sasvim jasno koliko će sredstava biti na raspolaganju. Možete li nešto više reći o rokovima kada će biti objavljeni prvi pozivi na iskaz interesa? Gospodin Majsner. Hvala vam na vašem izlaganju. Gospodine Kramicos, imam neke primjedbe koje su jednake prethodnim govornicima, dakle radi se o raspodjeli naspram zemalja i na kraju ste rekli da se 4 milijuna kamiona mogli prebaciti na željeznice i na morski promet, kako bi se ta raspodjela odvijela, gdje bi se to točno događalo. I kako si zamišljate raspodjelu na riječne prometnice ili na morske, na morske puteve, kako bi se to moglo pojačati ako se projekti ostvaruju u okviru instrumenta za povezivanje Europe. Što je dakle tu bitno da bi se postigli bolji rezultati, to je zapravo najvažnije, jer su druga pitanja već bila postavljena. Mihael, da, hvala vam. Vrlo je šteta što je, će taj koncept sada biti ukinuto zato što se po prvi put davalo financijskih poticaja koji su bili povezani sa e, okolišnim ciljevima. Dakle, ko izdaje manje emisija ugljikovodika, on dobiva više novaca. Tko prebacuje prijevoz tereta sa ceste na druge načine prijevoza. Možda je to bilo presloženo, ali umjesto toga da kažemo tu i tu postoje nedostaci i sad ćemo to poboljšati kako bismo ostvarili ove ciljeve pomoću ove metode, će to sada biti prebačeno u instrument za povezivanje Europe i nitko ne može predvidjeti kakvi će biti rezultati. A nije situacija takva da se novac dobije kada se ostvare, ciljevi, već se pri planiranju zapravo već dodjeluju sredstava i ako nije predvidivo još kakvi će ciljevi biti, onda se zatim izgrađuje i novac i dalje teče iako se neki ciljevi ostvaruju za 20 do 30 godina. To je bilo drugačije ovom programu i zato je to šteta. Ja to vidim u vezi isto tako sa e, tržištem trgovine emisijama. To je bio novi sustav i željeli smo to stvarili. Na početku smo počinili neke pogreške, izdavali smo previše e, dozvola, na kraju to tržišno nije radilo i sada je to potrebno poboljšati. Sada smo u pri prvom koraku eh, ne uspjeli što se tiče većine, pri drugom koraku smo to uspjeli. Dakle, to je bio važan instrument, a samo smo pogriješili pri provedbi. I zbog toga ne razumijem da Europska komisija sada radi analizu, da kaže tu i tu su nedostaci, ali da ta metoda, dakle davanje financijskih poticaja, ukoliko se ostvare ciljevi vezani uz emisiju i smanje emisiju, da se to ukloni tako onda mogu reći isto tako da se Europska komisija zapravo oprostila od ciljeva za Europu 2020 što se tiče smanjenih emisija. Zašto? Zato što u instrumentu za povezivanje Europe to se mogu kladiti. Neće uopće biti kriterij da novac e, se dobiva ako se snize emisije. Tu se radi samo o poticanju gradnje. I zbog toga mi to nedostaje. To je bila dobra ideja koja je sada uništena samo zato što su pritom bili nekakvi tehnički, e, tehnički nedostaci. Ja sam jako, e, me zanima reakcija komisije. Hvala. da sada riječ ima zastupnik Holiček. Hvala. Mislim da nema potrebe da ponavljam ono što su kolege već rekli. Imam samo još jedno dopunsko pitanje koje gospodarske grane mogu koristiti projekte u okviru programa Marco Polo. Prije 20 godina ja sam radio na rekonstrukciji jedne zapravo tvornice stakla. Imali smo svoju željezničku prugu i prije dvije godine sam čuo da je e, ta prometna tvrtka zatvorena. Inače se staklo prevozi samo na udaljenosti od 800 km, 80 km inače nije isplativo. Dakle, to je tipičan primjer jednog velikog industrijskog proizvođača kojemu se ne isplati da e, prijeđe na željeznice. Dakle, što učiniti da njemu to bude profitabilno? Izvolite, gospodine. Hvala, gospodine predsjedavajući. E, možda će vam zvučati smiješno ovo što im reći, ali svejedno sam znati željan. Zanima me, može li nam komisija opisati jednu operaciju Marko Polo. Nešto tipično, karakteristično. Ne morate nam govoriti o, detaljima. Dakle, zanima me jedna takva aktivnost da bolje shvatimo kako ovaj program funkcionira. Ja shvaćam opću koncepciju, ali me zanima e, jedan konkretan projekt, ako može izdvojiti jedan značajan projekt. Okay, Mr. E, Karamica. U redu, gospodin Karamicas, ja znam jedan projekt koji sam nazvao Marko Polo. E, dakle, koji ide preko La Manša. Izvolite gospodine. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala na brojnim komentarima. Nisam e, htio govoriti o izvješću koje ćete dobiti od revizorskog suda, nisam htio prejudicirati ili pretjerano hvaliti program. Mislim da se tu postižu mnoge stvari koje smo htjeli postići. I jedini problem sastojao se u administrativnim pravilima koja smo nametnuli tvrtkama, a to proizlazi iz financijske uredbe. Inače mogu reći da smo u međuvremenu nastojali pojednostavniti pravila, sada ćemo to prebaciti na program Marko Polo 2 i e, kada je agencija počela reklamirati program i informirati ljude o tome da mogu podnijeti prijedloge, dobili smo projekte E, koji se uglavnom tiču prijenosa robe na željeznicu i na pomorski promet. Mi bismo naravno htjeli staviti veći naglasak na riječne plovne puteve. Imali smo u dva slučaja e, projekte gdje smo pokušali pogurati e, riječni promet, međutim tu je pitanje struktura tih tvrtki. Uglavnom je riječ o mikropoduzećima, čak nisu niti poduzeća mala i srednja poduzeća. Dakle, to su poduzeća koja zapošljavaju 10, koji imaju 10 do 15 brodova. Naime, kada bismo imali takva poduzeća, onda bi možda postojao veći interes za program i za projekte koje nudimo. Međutim, među projektima koje imamo, e, nećete pronaći tvrtke koje imaju jedan mali brod i koje e, se pokušavaju usmjeriti prema riječnom prometu. Mi smo isto tako nastavili grupirati tvrtke e, kako bismo imali nekakve grupe, ali nažalost mi tu nismo postigli sve što smo htjeli. Da se e, osvrnem na pitanje zastupnika Rikea vezano uz konkretne primjere projekata. Ako uzmete cestovni promet između sjeverno-zapadne Njemačke i sjevera Španjolske, tu imamo projekata gdje su uspjeli postaviti e, tračnice dalje od ceste. Recimo blizu Hamburga. Isto tako ima e, nekih projekata koji se tiču željeznice između e, Poljske i sjeverne Italije. Dakle, umjesto da tračnice da idu uz cestu. Naime, uspješan je bio prelaz cestovnog na željeznički promet, barem za veći dio tog prijevoza robe. Što se tiče e, zemljopisne raspodjeljenosti, to je dobro pitanje. Možda bismo vam mogli e, poslati neke pojedinačne projekte da vidite kakva je zemljopisna zastupljenost projekata uz iznimku nekih udaljenih područja kao što su Cipar i Malta, čak i Irska, e, gdje program nije tako dobro prošao, u ostalim zemljama je zastupljenost projekata diljem Europe prilično ravnomjerna. Kako ublažiti kompleksnost? E, dakle, to je spomenuo zastupnik Groš. Kako pojednostavniti postupak? Mi smo pokušali uvesti neka pojednostavljenja e, u odnosu na Marko Polo 1, ali ne u onoj mjeri u kojoj bismo to željeli e, nakon eksante analize za usluge koje se tiču e, teretnog prometa i novim TNT. Nadam se da ćemo na temelju dosadašnjeg iskustva moći pojednostavniti postupak. Još e, smo imali poteškoća s jednim pitanjem. Naime, velik broj tvrtki je e, htio sudjelovati, ali su htjeli da se pokrije i posljednji kilometar. Znači da se e, omogući pristup terminalu ili da se omogući financiranje recimo kontejnerskih mostova za riječne puteve ili za željezničke puteva. To nije bilo moguće u okviru postojećeg programa Marko Polo, sada je to moguće. E, mislim da su još neki izvjestitelji tu, dakle u okviru novog TNT to će biti moguće e, i u okviru tog e, programa postići. Dakle, tu smo neke stvari primijenili. Što se tiče opsega projekata, E, moram reći da uglavnom riječ o manjim projektima malih i srednjih poduzeća, međutim rezultati su vrlo pozitivni. Gospodin Kramer je spomenuo usluge ublažavanja klimatskih promjena. Da, ovaj program uistinu ostvaruje i neke ekološke rezultate. Rekao sam za jedan utrošen euro dobijemo 13 ušteđenih eura u smislu ekoloških e, pozitivnih pomaka što se tiču buke i smanjenja emisije. Dakle, to je izračunato, e, to smo izračunali i to je potvrđeno. Mislim da je to vrlo e, dobar vrlo dobar segment ovog projekta, ovog programa. Dakle, nećemo sada govoriti o sustavu trgovine emisijama, ali općenito rečeno su e, brojne e, pogodnosti iz ovoga programa upravo e, vidljive u području zaštite okoliša. Što se tiče robe, da uglavnom je tu riječ o čeliku, zatim isto tako hrana i neki kućanski aparati Eh, how do you do that in CEF? A što je sa instrumentom povezivanja Europe i poticajima? Pa da, o tome se razgovaralo u okviru rasprave TNT i članku 38. kada je bilo riječ o uslugama u teretnom prometu. Jedan od elemenata za teretni promet bit će uključen i, eh, dakle, morat će biti uključena i ekološka ocjena prednosti projekata, dakle inovacija, e, prijenos robe u druge e, oblike prometa e, kao i ekološke prednosti bit će uključene u ocjenu projekta. Međutim, prerano je reći koliko će to biti. U svakom slučaju ovo su stvari koje smo naučili iz prethodnog iskustva i nastojat ćemo iskoristiti e, spomenute rezultate e, u najboljoj mogućoj mjeri i za instrument povezivanja Europe i TNT. Uh, uh, dakle, što se tiče instrumenta povezivanja Europe, zanima me kako će izgledati natječaj. E, dakle, pokretanje poziva za iskaz interesa za nove projekte. Možete li nam nešto više reći o vremenskim rokovima? Dakle, kada je riječ o CEF-u, podrazumijeva se da će veći broj država članica predlagati prijedloge. S druge strane, Marko Polo je više usmjeren na privatni sektor, na mala i srednja poduzeća, kao što ste i sami spomenuli. Na koji način će ovi projekti manjeg opsega moći pronaći svoje mjesto u okviru CEFA. Možete li nam nešto više reći o tome? Da, mislim da je to vrlo dobro pitanje. Članak 38. o uslugama u teretnom prometu ne govori o tome da samo države članice mogu predlagati prijedloge, e, projekte. Dakle, ove godine imamo već poziv na predlaganje projekata, dakle u drugoj polovici 2014. nakon eksante evaluacije e, bit će organiziran prvi krug poziva na e, iskazivanje interesa. Dakle, tijekom ovog mandata komisije nadamo se da ćemo objaviti prvi poziv na iskaz interesa. Dakle, govorim opet o članku 38. TNT-a. E, sve ovisi o tome kako će se stvari razvijati u sljedećih nekoliko tjedana vezano uz MFF, CEF i TNT. Nadamo se da ćemo do rujna imati bolji uvid u situaciju. U međuvremenu smo krenuli u ex ante evaluaciju za ovaj tip aktivnosti koje želimo temeljem članka 38. Tako da ćemo e, početkom sljedeće godine imati bolji uvid u E, to kako se stvari razvijaju. To će biti negdje krajem, negdje sredinom godine će biti poziv na e, iskaz interesa. U redu, hvala gospodine Karamicos. I sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. A to je e, mišljenje odbora ITRE o KARS 2020. Gospodin Vlasak je izvjestitelj, izvolite. Hvala. Ako dozvolite, ja ću preći na moj materinski jezik. Cijenjeni kolege, dozvolite da vam predstavim ovo vrlo važno izvješće za naš sektor koje je važno i za ekonomski rast i stabilnost u Europi općenito. Kao što vam je svima poznato, ova industrija prolazi teška vremena. Automobilska industrija je u gubicima već petu godinu zaredom i mnoga poduzeća se moraju restrukturirati. Nekoliko pogona se već zatvorilo ili je moralo prestati s proizvodnjom. Riječ je o sektoru gdje je broj radnih mjesta 12 milijuna i stoga je rast od ključne važnosti. Upravo zato komisija se odlučila na jedan akcijski plan čiji je cilj preokrenuti ovaj negativni trend u automobilskoj industriji. Neću ulaziti u detalje, već samo okvirno upoznati vas činjenicom da ovaj program sadrži četiri stuba. Ja općenito podupirem e, ovaj program Europske komisije. Međutim, smeta me to što ciljevi nisu jasni, spominju se neki parcijalni zakonodavni akti o kojima se možda već raspravlja u okviru sastanaka i na vijeću i u parlamentu, što nije baš jasno jer ovo bi trebao biti jedan čisti akcijski plan. Međutim, prilikom sastavljanja ovog plana Komisija se rukovodila daleko optimističnim scenarijima nego što je to bio slučaj. Jer jer je od 2006. do 2011. bilo razdoblje bitnog pada i mnogi dijelovi ove industrije trebaju se restruktirati e, i suočeni su s velikim financijskim problemima. S obzirom na statistiku, mislim da moramo imati jasne prioritete onoga što želimo postići. Moramo uzeti u obzir e, činjenicu da se negativni trend nastavlja i priliku jednostavno ne smijemo propustiti. Moramo postupati brže i iznijeti konkretne prijedloge u vezi provedbe ovog plana. Također mislim da je važno da skupina na visokoj razini za program CARS automobili 2020. Da bude uspostavljena što prije, da se ne čeka s 2014. I treće, ono što moramo odmah učiniti jest da se pokrene studija utjecaja zakonodavstva na industriju. Jer ako ne znamo kako zakoni utječu, naš rad nema smisla. Ne znamo na koji način naši napori postižu i ako postižu rezultate. Mi se ne smijemo miješati u to kako proizvođači imaju namjeru e, ostvariti svoje ciljeve. Moje je naime duboko uvjerenje da ukoliko prisiljavamo proizvođača, na primjer na uvođenje aerodinamičkih obilježja vozila, da ćemo možda propustiti prilike za neku drugu vrstu razvoja, recimo u odnosu na gume, e, potrošnju goriva i tako dalje. je i problem ostvarivanja ciljeva zaštite okoliša, jer meni se čini da je bolje pustiti proizvođače da se usredotoče na one segmente, one aspekte proizvodnje koje oni smatraju važnim. U mnogim državama članicama još uvijek e, nemamo autoceste, odnosno kvalitetnu mrežu autocesta, pa moramo raditi i na infrastrukturi za autoceste, uključujući i infrastrukturu za alternativna goriva. Ja sam siguran da ćete uzeti u obzir važnost ovog sektora za evropski BDP, za razvoj i rast Europe, za stvaranje radnih mjesta i za ulaganje u razvoj i inovacije. Hvala gospodine Vlašak, a sada u ime evropskih pučana kolega Ferber. Hvala kolege, hvala predsjedavajući. U ime Europskih pučana zahvalio bih izvjestitelju na sastavljanju mišljenja. Mislim da je važno da damo i mi svoj doprinos automobilskoj industriji. Manje više se slažemo s pristupom koji je zauzeo izvjestitelj, a naročito želimo naglasiti važnost alternativnih goriva. Mislim da se napredak može ostvariti i u pogledu harmonizacije, gdje je međutim možda potrebno dodatno pregovarati, pogotovo s Amerikancima, u pogledu nekih zajedničkih standarda za električne automobile. Nemamo ih najme ni u Europi i to moramo rješavati. U pogledu infrastrukture nije dovoljno dobro imati alternativna goriva, moramo imati automobile koje ih mogu trošiti svuda u Europi. Ako ovakvi automobili ne mogu doći do adekvatnog goriva na adekvatnim izvorima energije, onda nismo ništa napravili. Dakle, općenito E, mogu samo još za zaključak reći da se slažemo s pristupom koji je, koji zauzeo izvjestitelj. Mislim da je mišljenje kvalitetno i da će odbor za industriju uzeti ga u obzir. Hvala lijepa, gospođa Rubija Zabal. Hvala lijepa predsjedavatelju u ime socijalista. Hvala kolegi Vlasaku na sastavljenom mišljenju. Mislim da možemo biti zadovoljni. Ovo je vrlo dobar prijedlog u ovom odboru i u parlamentu općenito smo svjesni koliko je strateški važan sektor, automobilski sektor za europsku industriju. Moramo u pogon staviti sve potrebne mehanizme kako bi ovaj sektor učinili trajno održivim. Također, globalno gledano, moramo zadržati vodeću poziciju koju u ovom sektoru imamo u svijetu. Automobilska industrija zaslužuje u ovom smislu podršku parlamenta i drugih. Naravno, postoje neki aspekti s kojima se slažemo više nego s drugima. Ova, ovo priopćenje mora izaći što je prije moguće, a općenito komunikacija komisije se mora provesti u djelo što je moguće prije. I moramo joj pomoći da ovaj svoj plan, akcijski plan provede. No, Ipak imamo problem u vezi s načinom na koji je obrađen problem emisija ugljičnog dioksida u ovom mišljenju. E, Odbor za zaštitu okoliša je u ovom smislu iznio jedan prijedlog u vezi kojeg postoji suglasnost u parlamentu. Mislim da je vrijeme da sada to ostavimo po strani, odnosno da pričekamo da vidimo kakav će biti dogovor koji će se postići na nivou odbora za zaštitu okoliša. Što se financija tiče, potrebno je ulagati u inovacije, odnosno potrebno je omogućiti automobilskom sektoru da lakše dođe do sredstava za inovacije. Ova komunikacija je već uzela u obzir rezultate i rad skupine na visokoj razini i oni nastavljaju s radom i pokušavaju definirati prioritete. Mi ovoj industriji, automobilskoj industriji, moramo jednostavno omogućiti pristup svim instrumentima, svim mehanizmima e, i Europske investicijske banke, zato što je ovo strateški sektor, e, možemo propustiti vlak ukoliko ne djeljujemo na vrijeme. Gospođo Grisbak. E, hvala predsjedniče. E, svi znamo da je evropska automobilska industrija u svojoj najvećoj krizi do sada. Neću spominjati katastrofalnu statistiku koju slušamo svakodnevno. Jako je važno moći iskoristiti ovo izvješće kako bismo sve svoje snage usredotočili na pomoć koju ovoj industriji moramo pružiti. Ukoliko propadne automobilski sektor, e, mi ćemo potpisati poraz industriji u Europi. Kao što je rekao gospodin Vlasak, inicijative moraju biti usuglašene, dosljedne i ja pozdravljam okvir koji je iznijela Europska komisija koji bi možda valjalo možda dodatno pojednostaviti odnosno razjasniti, e, nadovezuje se na ono što je rekao kolega Ferber, a koji će nam omogućiti da ovaj sektor dobije odgovarajuću podršku u Europu, podršku koju imaju drugi sektori industrije. Izazovi su veliki izazovi s kojima smo suočeni i žalosno je konstatirati da još uvijek nemamo na primjer sustav E, odnosno prijedlog sustava električnih e, automobila. Naravno, postoji mogućnost hibrida kojima se djelomično e, odgovara na ovaj izazov. S tim u vezi važan, važne su inovacije. Ja ne vidim zašto ne bi mogli sastaviti veće, ambicioznije programe istraživanja u ovom području kako bi Evropska automobilska industrija iz toga izvukla koristi. Zašto ne tražiti od Europe da bude e, da vodi u svijetu po pitanju čistih automobila, na primjer, da tu Europa zadobije primat. Nema tehnoloških inovacija, nažalost, bez odgovarajuće financijske e, podrške koja je i fokusirana i znatna i nažalost e, e, cilj od 3% BDP-a Europe za inovacije i razvoj još uvijek nije ostvaren. Treba također omogućiti i pristup e, novcu i kreditiranju od strane banaka u ovu svrhu. Neću sada govoriti o socijalnim problemima vezanim uz nezaposlenost, ali ipak dozvolite svega par riječi. E, radnici u ovom sektoru su prve žrtve krize e, automobilske industrije. Moramo isto tako potpomoći e, kontinuiranu izobrazbu, edukaciju ovih radnika jer mm, ne smije se dogoditi E, to da ne možemo njihove vještine iskoristiti u nekom drugom sektoru ako ostanu bez posla u automobilskom sektoru. Eto, to bi bilo sve za sada. E, ja zahvaljujem e, kolegama i najavljujem unaprijed neke amandmane koje ćemo iznijeti, koji će odražiti, odraziti naš stav na ovu temu. Gospodine Količek, izvolite. Hvala. Ja imam nekoliko komentara. Ovo najme nije prvi put da raspravljamo o ovoj temi. Imali smo nekoliko specijalizanih seminara na ovu temu. Do 2020. godine većina automobila će imati i dalje motoren s unutarnjim sagorijevanjem. E, možda bi se moglo vidjeti gdje drugdje možemo postići neke promjene i pomak, možda gume, e, možda ograničenje sustava ubrzanja koji ima i tekako utjecaja na okoliš. Mogla bi se razmotriti mogućnost smanjenja potrošnje čak i do dvije litre e, kod motora s unutrašnjim sagrijevanjem. To bi dakle bilo nešto što bismo mogli ostvariti kao cilj u budućnosti. Ima ih još, e, možda projekt uskladištenja hidrogena, e, posebni sustavi za za, za vodik, za sistem napajanja energijom koji bi bili drugačiji e, promjena nekih dijelova motora automobila dakle čitav niz mogućnosti koji su koji idu u prilog ostvarenju ovog cilja e, kombinirani sustavi e, hibridni motori ovi dijelovi bi se mogli iskoristiti za budući razvoj električnih automobila. Postoje neki posebni elektroautomobili koji koriste i vodik. Moramo biti svjesni nužnosti infrastrukture za ove alternative, ali i potrebe za realnim rokovima. Hvala, gospodin Kun. Hvala gospodine Količeku što se osvrnuo na tehnička pitanja. Posebice ono što će u budućnosti se događati na području istraživanja i znanosti što se tiče trenutnih motora s unutarnjim sagorjevanjem, što se tiče motora na dizel gorivo. Mi smo si sami zadali ove ciljeve s obzirom na okoliš što se tiče smanjenju emisija, smanjenju e, vodika e, i to su ciljevi koji su jako ambiciozni do 2020. godine. A sada smo na 95 grama kod nekih vozila. Kod e, drugih vozila imamo drugačije razine. razine. I kad, kad se ljudi pitaju jesu li to neke male kutice u smislu automobila ili što to točno znači. Kod nekih automobila se to zatim preračunava na kilograme i zatim se točno vidi koliko motor troši goriva i koliko će se to morati smanjiti s obzirom na 2020. godinu. će to automobili sa 3 litara, a to će sve trebati postići uz tradicionalna goriva. Čak i e, koji su već godinama ovdje prisutni i njih e, treba pitati za što se oni uopće bore što se tiče ovih tehničkih detalja. To je jedna strana ovog pitanja. S druge strane imamo energetsku učinkovitost e, uređaja za motornih uređaja i osobnih vozila i profesionalnih vozila i pozitivne i negativne, negativno pokretanje, dakle pokretanje i kočenje, mogućnost da se ta energija uskladišti i zatim iskoristi. I tu se nalazimo na području hibridnih vozila i vrlo je sada zanimljivo što imamo ovdje malo vremena da o tome naspravimo. Radi se o hibridnim vozilima. Mogućnost skladištenja električne energije u vozilima, dakle u pokretnim uređajima je zapravo ono što je najvažnije, dakle liti ionska baterija. No ako je ona težan i teži više nego cijeli automobil i ako se mora prevoziti, onda više nemamo smisleni odnos. Istraživanje koje se tiče skladištenja električne energije u baterije, to je jedno središno pitanje. Gospodin Količek je spominjao isto tako i skladištenje vodika i to je vrlo bitno. Moramo se koncentrirati na nove izvore energije. I u tom smislu mi je vrlo važno da ovdje damo pozitivne poticaje, da to uključimo u našu strategiju Horizont 2020. Samo mogu reći, mi tratimo previše energije. Energetska učinkovitost je pravo pitanje. Tu imamo još mnogo toga za napraviti. I ne moramo raspravljati o dozvolima, o emisijama ugljikovodika, na primjer, što se tiče backloadinga, tu se govori da se moraju poskupiti dozvole. Ne, poduzećima se može nametnuti sankcija i reći ti moraš platiti sada ako emitiraš više emisije ugljikovodika nego što ti je dozvoljeno. A svi imaju tu predivnu strategiju energetske učinkovitosti u smislu što se može uštediti Industrijska proizvodnja je u proteklih 10 ili 20 godina porasla za 14,2%, to su brojke iz Njemačke prema BDP-u, a energetska potrošnja se smanjila za 3,2%. I to je ono s čime se moramo suočiti. Hvala vam. Thank you. from the Commission. Predstavnica komisije. Thank you Hvala na komentarima. Mi smo primili na znanje sve što je rečeno. Uh, ne znam uh, da li netko očekuje dodatne komentare od strane komisije. Pa dobro, to je bilo vrlo kratko i slatko. E, zastupniče Vlasak, ne znam što ćete reći na ove komentare komisije. Možda želite nešto reći? Dame i gospodo, hvala vam na raspravi u kojoj ste sudjelovali. E, ja sam zabilježio sve što je rečeno tijekom rasprave, pa bih iskoristio ovu priliku da prokomentiram neke stvari koje su rečene. Ne dovodim pitanje ciljeve koji se tiču ograničenja emisija. To su ciljevi koje smo si sami zadali. Samo bih htio napomenuti da smatram da bi poduzeća trebala imati veću fleksibilnost u odnosu na razvijanje pojedinih rješenja. Dakle, e, mislim da im ih ne treba ograničavati, recimo aerodinamika. Postoje razne opcije e, koje se mogu iskoristiti za postizanje istog cilja. Tu su poticaji za inovacije i razvoj. E, naravno da je to važno i ne samo za automobilsku industriju. Nadalje, ovo je povezano sa uporabom Fonda za prilagodbu globalizaciji Imamo e, čitav niz mogućnosti koje nam se nude kada je riječ o hibridnim vozilima, no moramo imati na umu i proizvodne troškove kao i težinu. E, to također utječe na učinkovitost e, u konačnici. Hvala vam i radujem se nastavku razgovora kao i vašim pisanim komentarima. Hvala. Amandmani, rok za amandmane je 15. srpnja u 12 sati. Glasovanje će biti 17. rujna, a 14. listopada u odboru ITRE, a mislim da je e, predviđeno glasovanje na plenarnoj sjednici u 11. mjesecu, dakle u 12 sati 15. srpnja. E, do tada trebate predati amandmane. Sada prelazim na prijedlog, e, odnosno na izvješće zastupnice Grisbeka. Riječ je o nadzoru vanjskih morskih granica. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege. Naš odbor za promet imenovao me doživotnom e, izvjestiteljicom kada je riječ o e, prijedlogu komisije i e, parlamenta vezano uz nadzor vanjskih morskih granica u okviru operativne suradnje koju koordinira Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica. Kao što se može zaključiti iz naslova ove uredbe, ja sam je namjerno pročitala, riječ je o tekstu koji se tiče vanjskih granica Europske unije i koji je u nadležnosti odbora LIBE. Međutim, e, u svu dobru volju moram spomenuti da treba isto tako reći da je dimenzija koja se tiče prometa relativno slaba. Dakle, to se uglavnom tiče operacija, istraživanja, spašavanja i koordinacije i iz tog razloga sam odlučila da e, se koncentriram na te dvije stvari. Dakle, obuka granične policije koji trebaju pružiti pomoć osobama u nevolji i razmjena podataka. Prije svega, e, kada je riječ o e, presretanju na moru, predlažem zaštitne klauzule, poput onih e, koje već postoje u nekim protokolima protiv nezakonito e, trgovine i prijevoza e, migranata. to isto tako ima veze sa konvencijama UN-a o prekograničnom kriminalitetu. Dakle, što se tiče sigurnosti, riječ je o postupanju prema ljudima na brodovima i sigurnosti brodova, odnosno tereta. E, što se tiče obuke e, granične policije, e, da bismo se pobrinuli za pomoć osobama koje su u opasnosti na moru. E, treba isto tako dopuniti to i e, obukom u pravnim pitanjima, e, posebno što se tiče humanitarne pomoći i hitne medicinske skrbi. Kako se ne bi kasnilo sa humanitarnom pomoći, brodovi koji su uključeni u koordinirane aktivnosti sve moraju imati humanitarne i medicinsku opremu. Dakle, ja sam imala priliku E, biti u zgradi Frontexa. Neke imaju potrebnu opremu, a druge nemaju. Dakle, to bismo trebali standardizirati i organizirati na način da se omogući pomoć e, na moru. Također e, je potrebno da na brodu budu lječnici ili medicinsko osoblje. Drugo, kao što sam rekla u uvodnom dijelu, smatram da je bitno da se bolje organiziramo, a možda i poboljšamo prikupljanje i razmjenu podataka. Naravno, riječ je o agencijama koje su nadležne za e, praćenje na moru. To je predviđeno i to je i preporuka u sklopu integrirane pomorske politike. Dakle, to je zapravo koncepcija koja se tiče interoperabilnosti e, na način da bismo mogli imati sustav kontrole i praćenja koji već postoje za potrebe sigurnosti na moru, zaštite morskog okoliša, kontrolu ribarstva i sve ostale aktivnosti koje se tiču provedbe postojećih propisa. Na taj način aktivnosti koje provode tijela za nadzor e, trebaju biti E, dakle bolje odrađene uz manje troškove. U tom općem kontekstu koji se tiče dakle s jedne strane pomoći, s druge strane obuke i prikupljanja podataka da bi se omogućile i olakšale aktivnosti spašavanja na moru, agencija bi trebala isto tako omogućiti brzu uspostavu e, razmjene informacija za potrebe e, nadzora na moru u Europskoj uniji. U ovom izvješću predlažem da uloga agencije u ovom području bude definirana samom uredbom kao dopuna postojećim odredbama iz prijedloga uredbe e, koja se tiče ovog e, europskog sustava nadzora vanjskih granica. I na kraju, e, da zaključim, gospodine predsjedavajući, vidjeli ste i sami da je Papa bio u posjetu Lampeduzi i jučer, čini mi se, ili prekičer i da je sam e, istaknuo e, i govorio je upravo o tim stradanjima na moru i otišao je na Lampeduzu da se sam uvjeri u situaciju. Dakle, neću sada govoriti u tom stilu kao papa, ali e, mislim da to se nadovra posjet jer već tri godine znamo da je ovaj otok E, mjesto prihvata imigranata. Dakle, jedno od mjesta, nažalost ima ih mnogo na e, vanjskim granicama Europske unije. Dakle, želim podsjetiti na obvezu da svaki brod pruži pomoć osobi koja se nađe u opasnosti na moru. E, možda malo bizarno, ali to ponekad se sukobljava sa direktivom koja govori o nezakonitom boravku. Naime, postoji opasnost da brod bude predmet kaznenog progona zbog pružene pomoći imigrantima. To je rijetko, ali ima takvih slučajeva i to može obeshrabriti kapetana broda da e, pruži pomoć nekom imigrantu u nezakonitoj situaciji. Želim pozvati komisiju da eventualno da odgovor na ovo pitanje i treba poduzeti mjere kako bi se omogućila revizija spomenutog teksta i uzele u obzir situacije koje se tiču spašavanja na moru. Evo to bi bilo osnovno u kratkim crtama. Nadam se da će i vaši prijedlozi, komentari, kritike, zašto ne, e, biti usmjereni i ograničeni na prometnu dimenziju ovoga izvješća, jer u protivnom e, se trebate obratiti odboru LIBE. I naravno iščekujem kao i e, ostali kolege vaše komentare. Hvala gospodine, Vedan za ime Evropske pučke stranke. Hvala gospodine predsjedavajući i zahvaljujem zastupnici Grizbek Vrlo je zahtjevno uočiti prometnu dimenziju u ovom prijedlogu teksta. Mislim da je ovo izvješće ide u pravom smjeru. da se pokušava ustanoviti osnova za našu nadležnost uz nadležnost odbora LIBE. Moramo imati na umu da e, je njihova nadležnost, dakle, dakle i nadležnost odbora LIBE i našu nadležnost. E, bilo je riječi o misijama Frontexa. Kolegica se osvrnula i na to pitanje i ukazala na sve poteškoće koje proizlaze iz dakle korištenja e, nekih instrumenata zajednice. Razmatramo mogućnosti za određenim promjenama koje se tiču aspekata pomorskog prometa a to se odnosi na definiciju e, takozvanih susjednih područja. To se posebno odnosi na Sredozemno more gdje vrlo često dolazi do preklapanja e, teritorijalnih voda nekih e, zemalja. Dakle, to su teritorijalne vode koje se dotiču i imamo isto tako i ekskluzivno ekonomsko područje i onda opet dolazimo do međunarodnih, međunarodnih međunarodnog mora. E, imamo i nešto što se zove SA, to su područja za spašavanje. To je još jedan sloj, još jedna razina koja naravno se dovodi u vezu s onim što je u nadležnosti Frontexa. Mislim da bi trebalo bolje definirati e, ove granice tih dakle voda. A što se tiče sredozemlja, vrlo često e, dolazi do preklapanja nadležnosti i to stvara određenu zbrku. Dakle, kao što sam rekao, dolazi do nejasnih granica između pojedinih teritorijalnih voda. mislim da možemo to podržati u ime odbora Libe. Hvala. Hvala sljedeći govornik. E, hvala. Ja želim zahvaliti zastupnici Grispek na ovom izvješću koje je izvrsno. E, što se tiče borbe protiv nezakonite imigracije, nakon što uspijemo osnažiti e, kopnenu granicu između Grčke i Turske, e, dolazi do određenih poteškoća u odnosu na brodove da ne ulazim u ostale posljedice i e, općenito koje se javljaju, a koje imaju utjecaj na e, područje sredozemlja. Neka sveučilišta i nevladine udruge su ukazali na određene probleme. A kada je riječ o onome što se može dogoditi kada se provodi neka operacija na otvorenom moru, prije svega moramo poštivati odredbe pravne stečevine. No, isto tako u iznimnim okolnostima vrijede ista pravila. Što se tiče e, pomorskog prometa, htio bih reći da treba uspostaviti dobar balans e, u konzistentnosti uredbe. S jedne strane imamo međunarodne propise, a s druge strane propise koji proizlaze iz europske pravne stečevine. Dakle, govorimo o operacijama spašavanja na moru. Dakle, to područje uređuju međunarodne konvencije, pa se moramo zapitati Postoji li potreba za prilagodbom ovog zakonskog teksta za potrebe misija spašavanja kao ukrcaja i iskrcaja ljudi s broda, a isto tako ne, smijemo zaboraviti i na posadu. Hvala. Sljedeći govornik, hvala. Na prvi pogled ovo izvješće nije toliko relevantno iz perspektive prometa, međutim ipak se nalazimo u situaciji da imamo na tisuće ljudi koji se utope u nastojanju da dođu do evropskih obala, evropske obale. I dakle ponekad kada ih se pokušava spašavati, brodovi se zaokrenu i odu dalje. Mi pozdravljamo članak 9. koji bi trebao riješiti ovo pitanje e, i koje se posebno tiče e, dakle definiranja tih operacija spašavanja. Mislim da je to najvažnije reći. Mi se uglavnom većim dijelom slažemo e, sa nacrtom mišljenja zastupnice Grisbeck i na kraju imam još jedno pitanje za komisiju. A pitanje je sljedeće. E, kako je ovaj prijedlog u vezi, kako se može dovesti u vezu sa europskom politikom e, susjedstva, e, dakle sa strategijom prema susjednim zemljama. Možda komisija može odgovoriti. Hvala. Sada riječ ima komisija. Hvala. U ime komisije želim zahvaliti zastupnici Grisbek na nacrtu mišljenja. Hvala i parlamentu na brzoj reakciji, e, dakle kada je riječ o ovom spisu. Za početak ću e, spomenuti nešto što je rekao zastupnik Daneli vezano uz to kako se to uklapa u međunarodne pravne propise. Mi smo se pobrinuli da postoji dosljednost u odnosu na međunarodne pravne instrumente, posebno instrumente koji se tiču aktivnosti spašavanja i konvencije o spašavanju, te konvencije UN-a o e, dakle moru. Ovaj prijedlog je uzeo u obzir aspekte koji se tiču nadzora granice, uključujući situacije spašavanja u okviru operacija Frontexa na moru, te struktura e, centara za koordinaciju aktivnosti spašavanja koji već postoje u državama članicama. Dakle, tekst je sastavljen na način da ovdje imamo pobrojane kriterije onoga što e, se treba smatrati izvanrednom situacijom, dakle to je već e, situacija u kojoj se poziva na uzbunu i situacija gdje se ljudi nalaze u opasnosti. Dakle, koordinacijom e, bi se to trebalo prebaciti na centar za spašavanje one regije gdje e, se pojavi takav slučaj. E, što se tiče pitanja o tome e, kako je to povezano sa europskom politikom prema susjednim zemljama, to je pitanje postavio zastupnik Taylor. Ovaj instrument služi tome da države članice djeluju e, u okrilju Frontexa. To nije instrument koji se tiče suradnje s trećim zemljama. Ako mi dopustite, ja bih htjela iznijeti nekoliko zapažanja vezano uz ovaj nacrt mišljenja, a posebno aspekata koje je spomenula sama zastupnica Grisberg. Kao prvo, to je spominjanje zajedničkog okruženja za raspodjelu i podjelu, e, e, razmjenu podataka i općenito agencije Frontex. Želim istaknuti da komisija trenutno radi na ocjeni utjecaja kada je riječ o tom okruženju za zajedničku razmjenu podataka. To uključuje i jednu pravnu studiju i studiju o različitim modelima e, za razmjenu podataka. U ovoj fazi nismo još ništa odlučili u odnosu na upravljanje e, tim okruženjem za razmjenu informacija? Dakle, koja će agencija biti zadužena za to? Hoće li to biti povjereno Frontexu ili nekoj drugoj agenciji? A uglavnom zato što se postavlja pitanje pravne osnove i pravne nadležnosti. E, možda bismo mogli tome pristupiti sektorski, tako da se ovo okruženje e, odradi putem postojećih instrumenata kao što su EUSOR e, i SafeCinet Naše je shvaćanje toga da ovaj prijedlog o kojemu razgovaramo ne bi trebalo prejudicirati raspravu o zajedničkom okruženju za razmjenu podataka. Htjela bih spomenuti još i pitanje obuke u e, području pružanja medicinske skrbi u hitnim slučajevima i obveze postojanja e, nekakvih medicinskih E, medicinske oprome na brodovima. Postoji sumnja u to da li je pravna osnova iz ovoga prijedloga nešto što uistinu obuhvaća slučajeve obuke u području pružanja medicinske skrbi i da li su tu uključene odredbe e, koje se tiču davanje opreme i pribora e, i tako dalje na samom brodu. Mi ćemo e, razmotriti detaljnije ovaj prijedlog. E, također ćemo se detaljnije pozabaviti pitanjem pod naslovom zaštitne klauzule. Dakle, tu postoji odredba koja se tiče naknade štete za brodove. Mi bismo se time htjeli detaljnije pozabaviti jer u slučaju da se da kompenzacija nije nam jasno zapravo koji su uvjeti za stjecanje toga kao, a nije jasno niti tko bi davao kompenzaciju. Osim toga, e, pozivanje na članak 10. koji se ne odnosi samo na presretanje, nego i na misije spašavanja, na prvi pogled nam se ne čini dobrim izborom. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, rado ću na njih odgovoriti. Hvala. Zastupnica Grisberg, da, da li možda želite uzeti riječ? E, gospodine predsjedavajući, hvala što ste mi dali riječ. Samo kratko, želim zahvaliti komisiji e, što su tako detaljno obradili e, moja pitanja. Naravno imat ćemo priliku i dalje razmjenjivati mišljenja, posebno kada je riječ o studiji utjecaja, što bi trebalo olakšati razmjenu podataka. E, dakle, donijet će se odluka o tome koja će agencija biti nadležna za razmjenu podataka, to je vrlo bitno. E, što se tiče hitnom e, pružanju medicinske pomoći i općenito opreme na brodovima, smatram da je obuka posade nešto što je vrlo bitno i sigurna sam da ćemo tu pronaći odgovarajuću pravnu osnovu, ali bit će o tome još riječi Inače još želim zahvaliti kolegama, a što se tiče pitanja definiranja zona, mislim da je to isto tako vrlo bitno. Ne znam u kojoj mjeri, naime komisija se nije baš dotaknula te teme, e, je li naš odbor za promet taj koji e, se može pozabaviti pitanjem zona koje se e, su, dakle, dotiču, dakle kada govorimo o međunarodnim vodama i gospodarskim pojasevima. E, kažem, to je važno pitanje, ali e, ne znam u kojoj mjeri e, to pitanje ima svoje mjesto u našem izvješću. Mislim da ćemo trebati dalje e, raditi na tome i to istražiti. Ja sam naravno na raspolaganju da e, se time još pozabavimo, ali to je pomalo kontroverzno pitanje. Dakle, hvala na prijedlozima i mi ćemo e, ostale aspekte obraditi putem amandmana. Hvala, jeste li htjeli još nešto reći, gospođo Hili? Ako možete, vrlo kratko. Da, ispričavam se e, zastupnici Grisbeck, ali nisam odgovorila e, na pitanje koje se tiče pomorskih zona. Da, istina, nisam to odgovorila. Da, nismo e, o tome progovorili, niti smo se time bavili. Naime, te zone u teritorijalnom moru su pitanje u nadležnosti država članica. Dakle, to je suvereno pitanje svake države članice, a to se određuje e, na temelju e, Međunarodne konvencije o moru. E, što se tiče pitanja spašavanja na moru, to je drugo, druga stvar. To se određuje na temelju konvencije o potrazi i spašavanju. Kao što je rekao zastupnik financa, dolazi ponekad do preklapanja. Mi smo u ovom prijedlogu se držali pomorskih zona onako kako su one definirane od strane država članica i radili smo na toj osnovi i to je to. Hvala na eh, ovom dopunskom pitanju. Eh, podsjećam da je rok za podnošenje amandmana 11. srpnja u 12 sati. Glasovanje u odboru eh, će biti 17. rujna, a glasovanje u odboru Libe će biti u listopadu. dakle, rok za podnošenje amandmana je 11. srpnja, to je u petak, e, odnosno četvrtak u 12 sati. U redu, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Evo, već dugo traje danas rad. E, to je usklađivanje koridora CEFA, rasprava sa Europskom komisijom i prezentacija rezultata ocjenjivanja poziva na dostavu prijedloga za 2012. i 2013. Gospodin Pake, prvo pitanje koje ja imam je koja je razlika između višegodišnjeg poziva i godišnjeg poziva na dostavu prijedloga. Izvolite, imate riječ. Hvala. Hoćete li da se na oba pitanja osvrnem zajedno? Da, molim vas, inače će mi biti stvarno svega dosta. Da, nema problema. Koridori CEF, dakle zajednički evropski okvir, odnosno koridori e, instrument e, za povezivanje Europe. To je nešto u vezi čega je postignut sporazum danas, a ja evo sada dobijam priliku da iznesem sažetak ovog procesa usklađivanja koji je slijedom kojeg imamo slijedom glasovanja iz prosinca prošle godine. Mi smo radili s državama članicama kako bismo se pobrinuli da ovi koridori i koridori koji se u potpunosti ne, ne razliku, ali nisu ipak u potpunosti usklađeni, se sada okupe u okviru ovog napora usklađivanja. Naravno, e, ovo ima politički aspekt jer imate jedan, jednu skupinu e, koridora koji se mogu e, obuhvatiti u intermodalni sustav i onda imate koridore koji pripadaju pojedinim e, državama. Potrebno je izvući što veću dodanu vrijednost i omogućiti svim ovim koridorima da izvuku koristi iz e, ovog instrumenta i općenito e, politike povezivanja Europe u jednu mrežu. Dakle, aspekt usklađivanja je E, bio jako dobar, bio je to koristan, koristan proces e, i državama članicama. I sada ne želim naravno ulaziti u detalje procesa usklađivanja, manje više mislim da će nam e, kolege Rike i drugi reći kakvi su rezultati trijaloga, ali ako pogledate ovo vidjet ćete da su koridori za željeznički teretni e, promet svedeni na brojku od 9 koja je rezultat tog procesa usklađivanja. S tim u vezi u prilogu ćete vidjeti i opis, novi opis e, koridora koji su usklađeni s ovim ključnim e, koridorima koji pripadaju ovoj mreži. Ovo će biti u relevantnom zakonodavstvu čim paket TNT e stupi na snagu. I onda će koridori za željeznički teretni promet također e, moći profunkcionirati. U svakom slučaju ovo je vezano i za željezničku politiku i politiku transevropske prometne mreže u cijelosti. E, sutra na Koreperu će se o tome dodatno e, raspravljati, ali ovo predstavlja svakako veliki korak naprijed kojima se pokrivaju e, neke dosadašnje rupe koje su postale u osnovnoj mreži. A sada e, glede TNT-a i ovogodišnjeg e, procesa selekcije, mi smo e, se odlučili na dvije brošure, jedna godišnja brošura, godišnji program i višegodišnji program. Kao što radimo svake godine, imamo jedan višegodišnji program za prioritetne projekte i onda imamo godišnji program koji je nešto manji, za, a odnosi se na preostale projekte i programe. Ovo bi zapravo trebao biti zadnji e, ovakav e, e, rad i nadamo se da ćemo nakon ljeta moći iznijeti još jedan dodatni radni program koji će to obuhvatiti, ali ovo je manje više zapravo zadnje u odnosu na TNT E, riječ je o brojci od 1,5 milijardi eura, dakle vrlo znatnim e, sredstvima koje, koji su plus pet puta više od inicijalnog ulaganja. Mislim da ste dobili elektronskim putem našu brošuru i tu ćete naći sve podatke koji se tiču modalnog udjela. Imate naglasak na ulaganja. Imate opis postignuća iz posljednjih šest godina. Vidjet ćete kakvi su prioriteti prometne e, politike i na koji način su e, oni podržani od čitavog niza e, projekata. Također imamo tri e, prioriteta u godišnjem programu, a to je promicanje inovacije i novih tehnologija. Ukoliko želite naravno infrastrukture i e, odgovarajuće e, financiranje, ovo vam je potrebno. Zatim komponenta mješavina javnog privatnog partnerstva u, smislu ulaganja kako bi se dobila dobra kvalitetna mješavina sredstava i najzad četvrti prioritet e, čitav niz e, projekata čiji je cilj podržavanje budućih koridora osnovne, koridora osnovne mreže i koridora e, za željeznički teretni promet. Što se tiče višegodišnjeg e, programa, ono što je najvažnije je da je bilo teško napraviti dobar odabir. E, bilo je pet puta više projekata nego što ih je u konačnici bilo prihvaćeno, ali istovremeno E, da, naravno morali smo napraviti odabire što nije bilo e, lako. Nastojali smo odlučiti se za one projekte koji su imali najveću dodanu vrijednost i za projekte koji će se moći provesti e, odmah, budući da ovo posljednja godina. Drugi programi neće biti dostupni do kraja 2015. godine. To su bila ta dva kriterija koja su nam omogućila da napravimo odabir od broja programa koji je bio pet puta veći od onoga e, što se moglo prihvatiti. Eto, toliko. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Da, hvala gospodine predsjedavajući. Što se tiče prve točke, samo dva, tri pitanja. To jest pojašnjenja s vaše strane. Da, se spajanje zapravo isprava ticalo nečega što se temeljalo na ideji Europskog parlamenta i stoga mi je drago što Europska komisija preuzela našu inicijativu. Samo sam htio znati koje su, će biti konkretne posljedice u pojedinim zemljama ovog spajanja i hoće li to spajanje raditi na pravilan način u svim zemljama ili postoje još neke iznimke, to jest postoje li zemlje koje se opiru. Kao drugo, što se tiče vremenskog okvira, Imamo li tu slučaj da u nekim zemljama se predlaže vremenski okvir kako bi se spajanje odvijalo na progresivan način i ako da, koji su tu razlozi? I moje treće pitanje, imali smo način rada i postupak u području koridora osnovne mreže. Hoćemo li to sada prenijeti na koridore kao postupak ili ćemo imati različit način postupaka? To je jedna stvar. A druga stvar, imali smo malo vremena pročitati ove dokumente koje su nam danas podijelili. No, u svakom slučaju ćemo to sigurno napraviti tijekom e, ljetnog odmora. I još jedno jednostavno pitanje. U višegodišnjem pozivu na iskazivanje interesa, tu me zanima postoje li projekti koji se tiču upravljanja zračnim prometom. A mi smo u situaciji gdje ustanovljujemo da jedinstveno europsko nebo i provedba tog programa u zemljama članicama ne uspjeva. Bilo da su to politički razlozi ili drugo. Kakav je odnos tih investicija na koje ste se tu obvezali sa sadašnjim predlogom komisije? što se tiče ovog novog prijedloga za jedinstveno europsko nebo. Jesu li to investicije koje su u skladu sa drugim prijedlogom ili su to bile investicije koje su bile u skladu sa prvim prijedlogom ili ne postoje li tu zapravo nikakve rječnosti između prvog i drugog prijedloga, a sam da ćemo kasnije imati još i druga pitanja koje ćemo podnijeti pismeno. Gospođa Jala Sender, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ja zahvaljujem komisiji na ovim informacijama. Posebice što se tiče informacija vezanih uz projekata 2007-2013. godine. Gospodin Pake je rekao da za vrijeme nakon ljetne stanke će postojati novi programi, hoće li postojati i određena sredstva ili kako će to izgledati? To je moje prvo pitanje. A kao drugo, bi li nam komisija mogla reći da, da je imala više sredstava, koliko bi još projekata moglo biti uključeno i za koliko točno sredstava, jer to je važno znati. kako bismo zatim mogli točno utvrditi da postoje projekti koji nisu mogli biti ostvareni zato što nije bilo dovoljno sredstava. A posebice ako bi takvi projekti donijeli dodatnu vrijednost i da dakle ti projekti nisu mogli biti prihvaćeni zato što nije bilo dovoljno novaca i tu je za nas važno znati koliko je novaca nedostajalo, koliko bi bilo sredstava još potrebno jer je to nešto što pripada i u višegodišnji financijski okvir koji još nije do kraja dovršen. I zatim još nešto, godišnje se pokreću određeni projekti, a drugi se pak e, odvijaju u višegodišnjem okviru i konsolidiraju tamo. Kako komisija misli uskladiti te različite sustave, dakle stari, e, staro razdoblje programa i novo razdoblje programa, a isto tako i neki nacionalni planovi koji su upravo sad objavljeni i koji stoje u očitoj proturečnosti s onim što mi pokušavamo postići u sklopu instrumenta za povezivanje Europe i što pokušavamo financirati u sklopu tog programa kako komisija namjerava reagirati na takve nacionalne planove koji su oprečni na programiranju instrumenta za povezivanje Europe. Hvala vam. Gospodin Količek je sljedeći govornik. Hvala vam. Ja imam dva mala pitanja. Moje prvo pitanje. Gospodine Pake, jeste li svjesni toga da središnja Europa je u slabom položaju što se tiče tih projekata, a da za Južnu Europu postoji desetak projekata koji su prihvaćeni. Čini se da se čak nije ni pitalo vlasti u Središnjoj Europi da sudjeluju u tom programu. Jeste li toga svjesni? To je moje prvo pitanje. Moje drugo pitanje, kada pokušavamo vidjeti što se događa sa ovim zračnim prostorom, onda vidimo da za Europsku središnju banku, eh, za središnju Europu, pardon, stvari ne napreduju, da vlasti ne ispunjavaju svoje obveze. A ako želimo poboljšati situaciju u središnjoj Europi, na primjer u Austriji, gdje Austrijanci nisu donijeli odgovarajuće odluke, onda se postavljaju sljedeća pitanja. Kao prvo, kakva je situacija sa jedinstvenim europskim nebom, kakva je situacija sa programom Cezar i što se događa sa pojednostavljanjem ovog sustava. Mislim da je to nešto što e, središnja Europa ne ispunjava. Hvala gospodine Kramer. Hvala vam. Sada sam malo prelistao ove dokumente. Godišnji iskaz e, interesa, tu vidim samo studije nisam imao vremena, ali strana 79. na primjer. Tu je studija za novu rutu između e, Kavataja i Grčke, a znamo da je Grčka zatvorila sve e, sva poglavlja koji se tiču različitih e, graničnih područja i hoće li biti neke posljedice što se toga tiče, jer ta ruta se kasnije nastavlja u Tursku. I hoćemo li se uvjeriti da se neće samo izvaditi studije kako bi se inženjeri bavili time, nego da će kasniti studije stvarno i koristiti nečemu. A druga stvar koju bih htio pitati već smo često govorili o tome, na primjer, um, Europski revizorski sud je za jedan projekt rekao da će jedan projekt uh, koštati uh, toliko i toliko, a kasnije je vlada odlučila zatvoriti taj projekt, uh, pa je sada trenutno i u prekidu projekt izgradnje tunela između Torina i Francuske i zna se već da do za deset godina taj projekt neće biti izvediv. Hoće li sad ta sredstva biti korištena za nešto drugo ako taj projekt ne može se dovršiti do 2030. godine, iako su to e, zemlje kojih se to tiče prihvatile. Projekti u Njemačkoj, na primjer, se ne izvode. Kako vi reagirate na to? Mi ne želimo studije koje se odnose na projekte za koje znamo da u idućih 30 godina se neće ništa dogoditi, nego želimo studije koje se odnose na projekte koje su stvarno e, mogući, izvedivi i da se onda to i učini, jer mi želimo imati taj učinak, ne na papiru ili u mašti, nego realno želimo dovršiti te projekte. Hvala vam gospodine Kramer. Sljedeći govornik, izvolite. Gospodin Ertug. Hvala vam kolege i kolegice. Kao prvo da vam zahvalim, da zahvalim i agenciji koja se bavi TNT-om jer je ona obavila taj rad i zato što se opet radi o vrlo zanimljivim projektima koji su izabrani. Bilo je 134 priloženih projekata, a e, prema onome što smo mi istražili, 89 ih je prihvaćeno. Ja isto tako smatram da su postavljena prava težišta jer se radi prije svega o željezničkom prometu i o međubrodskom prometu i o razvoju inteligentnih mreža za transport. I to je nešto što smo i mi smatrali ispravnim i to je nešto što s pogledom u budućnošću će biti pravi put. Ono što bih htio dodati jest gledajući u budućnost ćemo imati veći pritisak ako uzmemo u obzir da ćemo 10 milijardi eura sada izdvojiti za kohezijske zemlje i da i u budućnosti moramo po, polaziti od toga da ćemo morati pokazati veću transparentnost kako bismo imali legitimitet za naše odluke. U budućnosti bi trebali biti malo zahtjevniji, a bilo bi isto tako i pametno, možda bi komisija mogla razmisliti o tome, da se kod obrazloženja tijekom procjena gdje se kaže zašto se koji projekt izabrao, da bi to pitanje zašto možda mogli još detaljnije objasniti tako da točno kažemo ove i ove aspekte smo uzeli u obzir i zato smo izabrali taj projekt. Jer razmišljam da ako se pritisak poveća, da će se ovo nadmetanje među uloženim projektama povećati i da bi bilo smisleno i pametno da imamo jasno obrazloženje koje možemo predočiti. Imamo isto tako jedno konkretno pitanje upućeno komisiji Radi se o projektu 13066. Ako se ne varam, tu će biti uloženo 3,7 milijardi eura koje će biti dati, dani poduzeću Nissan Motors kako bi se izgradili i kofinancirali postaje napajanja a postotak iznosi 15%. Radi se prije svega o projektu 13 e, vezi između jedinog kraljevstva i Irske. A e, pitam se da li je stvarno potrebno u toliko visokom postotku sufinancirati e, takav projekt izgrađivanja postaja za napajanje električnih automobila? To je moje prvo pitanje. A moje drugo pitanje mogu ga preformulirati. Što se tiče ovih postoja za napajanje električnih vozila koje će izgraditi Nissan Motors, radi se o multistandardnim postojama, dakle imamo i za e, tip broj 1 napajanja i za kademo tip napajanja postoje. Iako smo sada u trenutnom prijedlogu e, uredbe komisije o alternativnim gorevima pokušali ostvariti da potičemo samo jednu jednu utječnicu za napajanje električnih vozila jer želim uštediti troškove. To mi se čini malo proturječno pa bih rado čuo kakav je odgovor komisije na to. I još jedno krajnje pitanje o programu na engleskom Swiftly Green. To nismo razumjeli baš u mom uredu, pa bih rado čuo od vas e, što točno znači taj projekt i za što se tu daju sredstva. To je to od mene. Hvala vam još jednom. Mrs. Meissner. Da, hvala vam. Već je postavljeno mnogo pitanja, moći ću biti malo kraća. Naravno sve moramo točno sagledati što je projekt, što su studije, gospodin Kramer rekao da su tu samo studije, no ima i nekoliko projekata. Budući da dolazim sa sjevera i budući da me zanimaju pomorski projekti, onda sam e, pogledala upravo te projekte i projekti koji su za sredstvom opremljeni, na primjer e, program Pilot Scrubber. I na strani 64 i projekta Helsinki Tallinn povezivanja, tu isto tako vidim da imamo e, izvješće. Ako se ne varam, imamo načelo da projekti koji su imali prednost i gdje se sada utvrđeno da će se sufinancirati i gdje postoji dosta velika vjerojatnost da će se oni ostvariti, da je to upravo ono što smo htjeli, dakle da nemamo mnogo gradilišta, nego da stvarno imamo dosta velik broj ostvarenih projekata. Je li to točno? Bilo bi lijepo kada bi to bilo istina. Dominik. Samo vrlo kratko, jer ovdje govorimo istovremeno o godišnjim i o višegodišnjim planovima i o koridorima. Što se tiče onoga što je Ismail Eltrug eh, rekao i kolegica, ono su bili izvjestitelji. Što se tiče izjednačavanja koridora, na ono što su komisija, što je komisija obratila eh, pažnju jest da je bitno da ne nestane nijedna inicijativa e, parlamenta i vijeća, dakle da imamo i dalje te propise i da su smjernice koje se tiču transeuropskih mreža za transport, da oni i dalje vrijede, da ih se ne izuzme i to je, ja mislim, nešto na što će komisija još odgovoriti. Ono što je bitno naznačiti u ovom smislu jest da se ne radi o razgradnje razgradnji onoga što smo imali u vezi smjernica i u vezi instrumenta za povezivanje Europe. Hvala vam. Ono što je teško jest da nam predate ove dokumente i da onda krenete. Dakle, ako bilo kojem političaru pokažete kartu, onda će on prije svega susvrnuti e, na taj dio. Možda bi bilo dobro da idući put kada govorimo o delegiranim aktima u području CEFA, da ove dokumente dobivamo puno ranije kako bismo ih mogli pregledati. To je samo nešto o čemu sam prvo razmišljao. No, mi smo kada smo vidjeli da nam dajete ove dokumente, onda sam ja pomislio ne, jer sam točno znao kako zastupnici razmišljaju. U svakom slučaju, gospodine Pakepe, nemam vam riječ. Da, hvala vam. Što se tiče specifičnih projekata, Pokušat ću govoriti na većinu pitanja koja su mi upućena, vrlo kratko, no u svakom slučaju uvijek stojimo na raspolaganju da damo još dodatne informacije, osim ovih kratkih pregleda projekata E, koje smo iznijeli tijekom postupka odabira. Ako dakle zastupnici misle da su im potrebne dodatne informacije, mi naravno ćemo im to ustupiti e, i naše kolege iz agencije. Obračunat ću se s pitanjima po redu i hvala vam e, gospodine, gospodine Rike na pitanjima o koridorima osnovnih mreža. Naravno, mi nismo doveli u pitanje metodologiju, već smo ju slijedili e, diljem ove zadaće. Što se tiče zadaće o izjednačavanju mreža, to je vrlo bitno. Imamo sada dodatnih sektora, određenih koridora željezničkog prijevoza tereta koji se tiču svih zemalja članica i ne postoje iznimke. Dakle, sve zemlje su pokrivene na sistematski način i za svaki novi koridor željezničkog prijevoza tereta postoje određeno rokovi između 2016. i 2019. kako bi se dobro moglo upravljati obujmom posla bez uz uspostavljanje tih koridora, budući da će neke zemlje članice morati koordinirati e, čak i nekoliko uspostavljanja koridora. Nismo dakle pružili nikakvih iznimaka. A u zadnjem dijelu ove zadaće izjednačavanja e, je parlament jasno naznačio da ne želi iznimke. Stoga su sve zemlje članice uključene u to i to se tiče svih koridora. Naravno, Radi se o odvojenom zakonodavstvu. Ovo pitanje se ne tiče same uredbe, nego samo aneksa i postavljaju se čitav niz novih koridora, na način na koji se koridorima upravlja je i dalje nešto što regulira uredba o koridorima željezničkog prijevoza tereta. To nije bilo dio ove preinake. Što se tiče jedinstvenog europskog neba, Radni program je naznačen i smjernice su naznačene prije nego što je donesen samo jedinstveno europsko nebo i stoga je to u potpunosti u skladu sa jedinstvenim europskim nebom broj 1. I vrlo bi me iznenadilo da postoje nekonzistentnosti sa novim pristupem, no za svaki slučaj još moramo provjeriti i moji kolege za, u području zračnog prometa će to još provjeriti. U svakom slučaju svi svi, sve vrste prometa mogu profitirati od e, projekata transeuropskih mreža, no što se tiče ovog jedinstvenog europskog neba na to ću se još vratiti vama e, uzevši u obzir input od drugih kolega. Što se tiče brojki za višegodišnji program imali smo 1,3 milijarde dozvoljnih sredstava, a imali smo prijedloge za koje nam je bilo potrebno 5,8 milijardi sredstava, nakon što smo zadržali samo one bolje zelije projekte i dalje smo bili na 4,3 milijarde eura što se tiče dobrih projekata. Imali smo proračun od samo 1,3 milijarde. Stoga smo morali dozvoliti još 3 milijarde kofinanciranja jer nismo imali dovoljan proračun osim što se tiče nekih projekata gdje smo imali e, manje uloženih odloženih predloga projekata nego što smo ih odobrili, ali više se to odnose na višegodišnje projekte gdje smo stvarno imali veliki, veliku razliku između predloženih projekata i odobrenih. Bilo je nekih poziva na iskazivanje interesa gdje nismo imali veliku razliku, no otprilike procjenjujemo da ćemo 100 milijuna eura osloboditi zbog dobrog upravljanja tijekom sadašnjih projekata, na primjer kada je projekt odložen, odgođen, pardon, kao što smo to raspravili više puta, i kada e, projekt ne može biti ostvaren u određenom e, vremenskim rokovima, onda dodatna sredstva se ne odobravaju i vraćaju se ponovno u e, sveukupni proračun, te se nakon ljeta može razmišljati o njihovom daljem dodeljivanju. I stoga će biti možda mali razmak između kraja programa transeuropskih mreža i e, početka instrumenta za povezivanje Europe početkom 2014. godine. Opće poznato je isto tako ono što su gunici rekli što se tiče transeuropskih mreža jer je stopa sufinanciranja jednostavno preniska kako bi administracije se opredijelili više za ove načine financiranja projekta, a ne za financiranje iz kohezijskih projekata I zbog toga je Europski parlament stvorio ovaj sad prozor, mogućnost od 10 milijardi eura gdje se projekti na području TNT-a mogu financirati iz programa kohezijske politike i tako, na taj način se mogu podržavati ovi projekti kroz svih 28 zemalja članica. Što se tiče studija i dokumenata, imali smo manji proračun za provođenje studija i mislim da je to možda dosta valjivo jer studije mogu biti i pilot projekti što se tiče pravne terminologije TNT programa, dakle ovih 20-20% studija, to nisu samo papiri, kad kad jesu to papiri, kad kad je to pripremni rad, kad kad su to pilot projekti. No to ne znači da ne bismo doista se trebali brinuti za to da se projekti financiraju samo kada stvarno postoji e, dosta velika mogućnost da će se projekt moći izraditi. A e, mislim ovdje na ovaj primjer iz Grčke na kojem se to dobro može pokazati. Snažno smo se koncentrirali kao u prethodnim programima o održivim načinima prijevoza, dakle e, vodni promet, željeznice prije svega u višegodišnjim programima. To je vrlo važna karakteristika u postupku izbora i to je nešto zbog čega upravo zemlje članice koriste ovaj program. Samo da završim što se tiče inovacijskih programa u Ujedinom kraljevstvu. Mislim da tu ne postoje višegodišnje programi ali uvijek treba pokazati da je e, takav pothvat izvodiv i čak i kada se radi o sufinanciranju od 50%, to je opravdano. A što se tiče projekta Swiftly Green, to je nešto što se tiče upravljanja budućih koridora osnovnih mreža, i što se temelji na smjenicama TNT-a, Europski parlament je naglasio tu zeleni aspekt, aspekt održivosti tih koridora i stoga smo imali ovu, ovaj pilot projekt Swiftly Green kako bismo pokazali kako to možemo provesti na svim koridorima osnovne mreže. Još jednom da naglasim, gospodine predsjedavajući, mi smo uvijek e, na raspolaganju za dodatna pitanja i za prisustvo na sastancima gdje zastupnici to zatraže. Hvala vam na tome. Mogu li sada se vratiti na one govornike koji moraju kasnije otići. ću za to dvije minute. Sastanak iza zatvornih vrata za dvije minute.